Good morning, dear Dobro jutro kolege, ispričavamo se zbog e, kašnjenja. Ja ću zamijeniti kolegicu Valean. Započnimo s radom. Za početak usvojimo dnevni red. Imamo zahtjev da se točka 8 i 9 zamijene, dakle izvješće e kao to obnovljivim izvorima energije i nacrt mišljenja zastupnice Grostet o proporcionalnosti za nove profesije. Dakle, imali primjetbi? Nema. Izvjestitelji kad dakle, pristaju na ovu zamjenu i ovime usvajamo dnevni red, dakle, s ovom malom izmjenom uh, objections, so, and then we adopted the agenda. Um, just um, for information, um, the interpretation... Evo, što se tiče prevođenja, normalan režim, dostupan u 20 uh, jezika, dakle osim estonskog, latvijskog, malteškog i irskog. Ovo isprika kolegama koji bi nas htjeli pratiti upravo na tim jezicima. Kao i obično, dosje je dostupan putem aplikacije e-meeting i satanak se prenosi na internetu. Treća točka priopćenja vezana uz preporuke koordinatora od 21. lipnja 2017. Ovi ste primili to u elektronskom obliku, ukoliko nema primjedbi, onda ih smatramo usvojenima. Imate li primjedbi? Kolege nema. To se dakle smatra usvojenim. Ponovno odobrenje zapisnika sa sjednica 24. i 5. travnja. Koliko nema primjedbi do kraja ovog sastanka, onda će se zapisnik smatrati usvojenim. Idemo na točku broj 6. Naime, točku 5 će predstaviti predsjednica odbora kada nam se pridruži na sastanku. Idemo dakle na točku broj 6. Izvješće Farija međunarodno upravljanje oceanima, plan za budućnost naših oceana u kontekstu ciljeva održivog razvoja do 2030. Dajem riječ za izvjestitelju hozeo Inaciju Fari. Izvolite. Eh, znači, Hvala vam. Prije svega želio bih e, zahvaliti vama koji su danas evo nazočni e, na sastanku. Tu su i e, ko predstavnici vijeća. Ja sam dakle izvjestitelj o izvješću o međunarodnom upravljanju oceanima u okviru dakle ciljeva održivog razvoja do 2030. I e, rekao bih vam nekoliko riječi o glavnim točkama ovog izvješća. Dakle, imamo mišljenje i mišljenje odbora TRAN. Tu je izvjestiteljica kolegica Monteiro de Aguiar. Pozdravljam i gospodina Simensa koji će nam predstaviti svoja stajališta o međunarodnoj inicijativi za upravljanje oceanima. Tu se dakle naglašava preuzimanje obaveza Europske unije kojima se žele dostići dakle ciljevi održivog razvoja zadani do 2030. a se u skladu sa dokumentom, dokumentom Ujedinjenih naroda. Dakle, Europska unija ovdje preuzima vodeću ulogu kada je riječ o međunarodnom upravljanju oceanima. Dakle, tu je predviđeno koordinirano i specifično djelovanje međunarodne zajednice do 2030. Naime, prema zadanim ciljevima održivog razvoja oceanima se treba upravljati na održiv način i to je sve određeno e, održivim ciljem broj 14 predviđa se dakle posebna uloga međunarodnih tijela kada je riječ o očuvanju morskih i obalnih sustava bioraznolikosti što prepoznaje kao ključno unutar novog okvira globalnog razvoja upravljanja oceanima. Obalne, obalni pomorski sustavi su od ključne važnosti i za gospodarski razvoj tamošnjeg stanovništva, te stoga zahtijevaju posebno upravljanje. Prekogranična priroda oceana zahtjeva specifičan način upravljanja, suradnju, upravljanja aktivnostima, te se na taj način treba jamčiti i održivo korištenje zajedničkih resursa. Međutim, oceani su danas izloženi brojnim prijetnjama, a na taj način bi se e, mogla njima navesti i nepopravljiva šteta. Prije svega ovdje mislim na klimatske promjene koje su već e, evidentne u području oceana. Po prvi put će se također dovesti u vezu klimatske promjene sa e, negativnim dakle, utjecajem na ocean i to ovom prilikom želim posebno naglasiti. Ovo izvješće se koncentrira na poboljšanje međunarodnog upravljanja oceanima, potom želimo smanjiti pritisak na oceane i mora i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski razvoj, potom je tu problem sa emisijama iz pomorskog sektora. Potom želimo više stručnih podataka o ovim promjenama, te se naglašava da zagrijavanje oceana obuhvaća 93% ukupnog zagrijavanja planeta unatrag 60 godina. Također potrebno je pronaći hitno rješenje za problem sa emisijama u pomorskom sektoru, tu je također problem mm, otpada u morima koji pogađa dakle sva svjetska mora i naglašava se potreba razvoja održivih e, usluga te razvijanje svijesti o potrebi zaštite mora. Tu je također važnost morskog gospodarstva i plavog gospodarstva. Potom je ovdje potreba za razvojem okvirne direktive za zaštitu, morsk, za zaštitu more, to sve do 2020 te potreba razvoja buduće strategije vezana uz uporabu plastike i ostale mjere kojima se možemo boriti protiv otpada u morima. Također se izražila zabrinutost zbog opsega ovog fenomena. U svakom slučaju potrebno bolje međunarodno upravljanje oceanima, ali i ono na regionalnoj razini. U tom smislu su važna partnerstva među najvažnijim dionicima. Tu se stvar mora poboljšati. Međunarodna suradnja treba biti instrument za bolje upravljanje oceanima. Dakle, još jednom naglašavam važnost partnerstva kako bi se poboljšalo upravljanje oceanima. Na kraju želim zahvaliti kolegama koji su sudjelovali u izradi ovog teksta. Želim, zahvaliti osoblju odbora Envit tajništvu EPP. Očekujem e, da vaše daljnje primjedbe kako bih poboljšao ovaj tekst. Thank um, Hvala. Dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Prije svega je to kolega iz SID-a. Dragi kolege. Hvala vam na ovom prijedlogu izvješća. Uglavnom se s njim tražem. Slažem prije svega kada je riječ o komunikaciji komisije vezano e, zaštitu oceana. Međutim, ima nekoliko primjedbi. Europska Unija je u listopadu organizirala konferenciju o oceanima na Malti. U tamošnjim aktima možemo na engleskom pročitati na engleskom jeziku da je ljudska aktivnost naštetila oceanima um, na globalnoj razini i da to ima teške posljedice po naša mora, da je potrebna nova vizija osim preuzimanja međunarodnih obaveza. Potrebna je dakle nova vizija, ja se s tim apsolutno slažem, potreban je snažan akcijski plan. Za mene to znači međunarodno upravljanje oceanima koje će biti koordinirano i upravo o tome se govori u komunikaciji komisije. Druge dva prioriteta s kojima se apsolutno slažem, to su dakle istraživanje u ovom području te smanjivanje pritiska na oceane i mora. Potom je tu hitnoća vezana uz probleme za zaštite okoliša. Tu bi trebalo staviti snažniji naglasak ukoliko Evropska unija želi predvoditi borbu za zaštitu oceana. Trebali bismo staviti naglasak na zaštitu mora i to u konkretnom smislu, te ću u tom smislu dati neke svoje prijedloge. Prije svega se trebaju smanjiti emisije štetnih tvari u pomorskom prometu, to se mora urediti. U regiji iz koje ja dolazim, NO2, dakle koji se ispušta u pomorskom sektoru daleko više od onoga prisutnom u cestovnom prometu, 2000 2020. će glavni onečišćivači upravo biti dionici iz pomorskog prometa. Međutim, kada budemo određivali mjere, moramo paziti kako ne bismo naštetili tržišnoj utakmici. für Potom kada su brodovi usidreni, oni bi se trebali e, moći spojiti na posljednim priključcima na električnu mrežu, te na taj način smanjiti onečišćenje u lukama. Nadalje, o ovim ograničenjima bi se trebalo povesti računa kada se govori o obnovi e, flote. Tu bismo također trebali inkorporirati ograničenje emisija dušika i e, sumpora iz pomorskog sektora. Ovo smanjenje bi se trebalo nadovezati na mjere koje će se poduzeti na globalnoj razini. Nije jasno zašto bismo mu trebali dozvoliti da se na sredozemlju dvostruko više zagađuje, dakle, nego primjerice na Baltičkom moru? Mislim da je u tom smislu potrebno dodatno ulagati i u istraživanja u ovim područjima. Osim toga, potrebno je bolje upravljati oceanima putem zato određenih organizacija, dakle udruženja. Moramo se također pozabaviti problemom emisija plinova e, koji uzrokuju efekt staklenika. Osim toga, tu je pitanje djelovanja nevladenih organizacija u ovom segmentu koje često nemaju pristupa dokumentima nadležnih e, tijela. Također tu su prisutni rizici uz e, korištenje morskih resursa. Trebamo se ovdje povoditi načelom predostrožnosti. Tamo gdje tehnički e, nije sigurno koristiti morske resurse, njih bi trebalo poštediti. Iskorištavanje primjerice resursa na Arktiku bi trebalo popratiti upravo uz načelo predostrožnosti. Energetska unija se treba dovršiti upravo eh, da bi se koristili održivi izvori energije. Nažalost, situacija je danas takva da naši oceani nalikuju na smetlišta, u njih se sljevaju razne vrste otpada i otpadaka, te je stoga potrebno poboljšati upravljanje e, vodama u svim našim politikama, te ugraditi ta načela, dakle, u sve buduće politike. To je pritom povezano sa konceptom kružnog gospodarstva sa emisijama štetnih e, tvari u poljoprivredi. I smatram da je tu potrebno učiniti više. Za kraj želim reći da izvješće ide u dobrom pravcu, ali da postoje još brojne točke na kojima valja poraditi. Hvala vam. a Evo, prvi izvjestitelj nije imao nikakva vremenska ograničenja, ali ne možemo to primijeniti na sve, te vas molim da se držite uobičajenog vremena za riječ u odboru i ograničite svoje izlaganje. Riječ ima zastupnica Misne. Hvala lijepo. Hvala izvjestitelju Fariji na njegovom izvješću. Ono je jako važno i uglavnom se slažem sa onim što stoji u njemu. Jednako se slažem sa onim što je upravo istaknuo kolega Fölken. Ove godine slavimo i integriranu, godišnjicu integriranog upravljanja morima koji smo donijeli prije deset godina a kojom smo rekli da se morima treba pažljivo upravljati uz uravnotežen pristup i uz uključenje svih dionika, upravo da se ne bi, da tako kažem, počinile strašne greške. To je povezano sa takozvanim plavim rastom. Oceani su važni za budućnost eh, čovječanstva, Međutim, ukoliko se nastavi ovaj rast stanovništva i ovakvo iskorištavanje oceana, to doista neće dobro završiti. Zato moramo ulagati u bioenergiju, u plavi rast, u održivo upravljanje, jer su resursi sad u ovom kontekstu izloženi strašnom pritisku. E, sve ovo e, mora postati puno održivije. Kada pogledamo način korištenja oceana, i mora i mjere koje želimo poduzeti, trebamo se prije svega obratiti znanosti za savjet. Imamo odbor TRAN koji se također bavi ovim pitanjem, ali moramo vidjeti kako se kao Europska unija možemo aktivirati na globalnoj razini. razini imamo dovoljno instrumenta i mogli bismo na globalnoj razini imati vodeću ulogu u provedbi novih politika. To možemo učiniti i uz suradnju sa drugim partnerima. Vidimo da je sada, sada nešto zaostaje i tu se upravo za nas otvaraju zanimljive mogućnosti. Tu je OECD, tu je IMO, dakle svi su sudjelovali na konferenciji u Njujorku koja je nedavno održana i upravo joj je tema bila pitanje mora i oceana. Potom je tu potreba donošenja strategije o korištenju plastika koja se upravo nadovezuje na ovu temu i tu želim reći nekoliko riječi. Imamo obvezujuće ciljeve u Europi, ali htjela bih ih vidjeti na globalnoj razini. Nedavno je bio objavljen članak u Guardianu koji se bavio ovim pitanjem i bilježi se snažan rast e, otpada, plastičnog otpada u morima, prije svega na području Azije, a ne ovdje u Europskoj uniji. I zato smatram da bi ovaj pristup trebao biti globalne naravi. Naime, plastične boce se recikliraju samo sa stopom od 7%. E, i nije mi jasno zašto se glavni proizvođači više ne bave ovim pitanjem od proizvedenih boca, samo njih oko 6% e, se uopće može reciklirati, odnosno proizvedeno je od materijala koji se mogu reciklirati. 80% otpada koji završava, završava u moru dolazi i iz područja poljoprivrede, te smatram e, i kućanstava, te smatram da ovdje potrebno utjecati na osvještenost e, ljudi. Tu su također veliki problemi e, sa dakle, otpadom koji dolazi iz poljoprivrednih aktivnosti. Imamo strategiju na razini skupine G7 koja se razvija, ali tu su i razne radne skupine u parlamentu koje se bave ovim pitanjima i ehm, ćemo priliku i ugostiti jednu studiju, jednu izložbu upravo koju je izradio G7, a koju ćemo možda imati prilike ugostiti ovdje u parlamentu. Potrebno je ovdje stvoriti misiju od ovog pitanja ali prije svega je potrebno ovdje sakupiti više znanstvenih podataka kako bismo vidjeli što se nalazi na dnu naših oceana. Hvala lijepo. Zastupnik Marije, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala vam što ste mi dali riječ. Želim čestitati izvjestitelju na kvaliteti ovog izvješća. Kao što znate, ja dolazim iz jedne izborne jedinice koja je e, jedna od e, najširih u Europskoj uniji, ali isto tako i izborna jedinica koja pripada pomorskom dijelu Europske unije jer je to izborna jedinica koja obuhvaća velik broj oceana i, juž, i jug, uključujući jug Francuske i odgovara 11 eh, milijuna eh, kvadratnih metara ZEE europske unije zapravo isključivo gospodarskog pojasa. Europske unije, što znači da mi zaista imamo e, legitimitet e, da sudjelujemo u ovoj ključnoj raspravi o upravljanju oceanima. S obzirom na to da spadamo u e, zemlje koje, kojih se tiču tri oceana. Dolazimo iz zemlje koja je bila kolonizirana e, i znamo koliko su i kopna i mora i oceani bili e, temelj E, raznih pohoda u prošlosti i znamo da su mnogi htjeli istraživati oceansko dno i koristiti bogatstvo koje se tu nalazi. Za naše narode zbog toga je to jako važno zato što smo svi svjesni činjenice da kolonijalistički e, refleksi se mogu brzo vratiti i da se mnogi žele e, bogatiti koristeći naše e, resurse. Zato je važno međunarodno upravljanje oceanima, za nas je to ključno i temeljno pitanje. Radi se o važnom pitanju za čovječanstvo. Znate kakvu ulogu oceani igraju u upravljanju e, klimatskim promjenama i e, temperaturom. I upravo iz tog razloga mislim da moramo uzeti u obzir e, različite faktore koji mogu ugroziti tu vodeću ulogu oceana. O tim faktorima ste i vi govorili. Radi se o demografiji i o važnom pritisku koji predstavlja demografija. To su također i e, klimatske promjene, a isto tako i plavo gospodarstvo kao i bogatstva naših oceana. U skladu sa svim tim faktorima moramo pokušati djelovati. Ovdje želim e, investirati na sljedećem. U površinskim e, područjima mi prisustujemo sada šestom valu iskorjenjivanja e, izumiranja vrsta. imamo znanstvena izvješća koja su relevantna i u kojima možemo vidjeti da do 2050. godine ako nastavimo ovakvim ritmom nećemo više imati niti jednu ribu ili školjku koja će nam biti na raspolaganju za e, ribolov i trgovinu. Upravo iz tog razloga je bitno upravljanje našim oceanima, ali isto tako i zaštita naših e, oceana i to je temelj našeg daljnjeg djelovanja, a daleko smo od stvarnog prava e, koje trebaju uživati oceani i mislim da je to sada e, ključni izazov za nas. Vrlo dobro znamo da će mnogi htjeti iskoristiti oceanske resurse ukoliko e, mi ne budemo imali jedan jasan zakonski okvir i u, tom smislu Europska unija ima važnu ulogu. Često govorimo o tome da je svjetsko upravljanje oceanima previše fragmentirano i neučinkovito. Zato želim insistirati na jednom obnovljenom zakonskom okviru jer se on danas temelji na konvenciji iz 1982. godine. Dakle, moramo to ažurirati, a isto tako nam je potrebno više dosljednosti i transparentnosti. Općenito govoreći, mi e, podržavamo izvješće kolege, a naravno da ćemo i e, određene sugestije za poboljšanje ovog izvješća. Hvala najljepša. Sada smo došli do kraja e, kruga e, izvjestitelja u sjeni. A ispričavam se, nisam vidio gospođu Engstrom. Pa evo, predajem vam riječ. Da, ja ću govoriti u ime zelenih. Hvala. Mi pozdravljamo e, zajedničku komunikaciju komisije i mislim da je ovo važna tema, a izvješće gospodina Farije je e, dobro početna točka, no mi bismo htjeli dodati neke argumente. Imam isto tako i pitanje koje želim uputiti komisiji. Mi smo učinili sve što smo mogli da bismo smanjili korištenje plastičnih vrećica u Europskoj uniji i drago nam je što imamo sada i ovaj e, posljednji e, akt komisije kojim će se zabraniti i ono malo plastičnih vrećica koje se još koriste, ali to neće riješiti riješiti problem postojanja plastike u e, oceanima. Mnoge vrste plastike dolaze u oceane iz drugih e, e područja i završavaju e, u oceanima gdje će ostati vječno. Zbog toga mi moramo imati jaku strategiju za suzbijanje plastike u oceanima, će se na Junkerovim e, planovima i sada imamo stvarnu priliku da utječemo na budućnost naših oceana. Pitam se hoće li komisija razviti zakonodavstvo o smanjenju i zabrani korištenja plastike. Do sad rezultati koji su prouzrokovani dobrovoljnim mjerama e, nisu zadovoljavajući. Koliko sam shvatila, komisija je već u procesu izrade zakonodavstva o plastici i e, znamo da je i postupak e, konzultacije s dionicima tek počeo, pa me zanima kako će komisija e, uvrstiti rezultate ovih konzultacija ako je strategija već napisana i ako ste već odlučili što će biti u njoj. Ono što nas brine također je i e, iskorištavanje resursa sa dna oceana. E, ovo je postupak koji predstavlja prijetnju za održivost e, i ugrožava e, ciljeve održivog razvoja. Zašto komisija promiče ovu djelatnost u strategiji plavog gospodarstva? U zajedničkoj komunikaciji komisije se govori o smjernicama o iskorištavanju resursa dna oceana u velikim dubinama i pokušava se pomoći državama članicama da ispoštuju svoje obveze zaštite e, pomorskog okoliša. Kako je to povezano uz zakonodavstva korištenja resursa e, oceanskog dna na velikim dubinama kada je rečeno da je morsko dno izvan nacionalne jurisdikcije i da predstavlja zajedničko e, bogatstvo čovečanstva. A znamo da tu postoji ljudska aktivnost e, koja bi trebala biti od koristi za sve nas, no međutim to nije tako. Zbog toga e, smatram da tu postoje manjkavosti koje dovode u pitanje upravljanje morima, naročito morskim dnom, E, u velikim dubinama i pitam se zašto komisija ne poduzima nekakve e, korake u ovom pitanju. I ovdje imam i jedno pitanje. E, nisam ponosna na ono što je Danska učinila. Znam da su učinili ono što su mogli kako bi proveli strategiju za pročišćavanje oceana. međutim, tu postoje i veoma ranjiva područja u u kojima su oni djelovali, a nisu informirali druge. Zato komisija mora biti iskrenija i mora reći točno što države članice rade. Evo, i čak i ako to moja država članica radi, mi to moramo znati. Moramo eh, imati sve informacije na raspolaganje jer se radi o europskom pitanju, a ne nacionalnom pitanju. Eh, ne možemo se kriti eh, iza nekih tajni. To se mora dan i Europska komisija e, mora biti iskrena prema nama i reći što države članice rade, uključujući i dansku vladu ukoliko radi nešto što je pogrešno. Hvala najljepša. A sada prije nego što dam e, riječ drugim e, zastupnicima, članovima ovog odbora, želim pozvati i izvjestitelja Europskog gospodarskog socijalnog odbora, gospodina Simonsa, koji će također dati doprinos ovoj raspravi. Imate tri minute na raspolaganju. Hvala vam najljepša, gospodine predsjedavajući. Ja sam se dogovorio s tajništvom da ću imati dvije minute i 59 sekundi na raspolaganje i to ću pokušati i ispoštovati. Veliko mi je e, zadovoljstvo bilo e, slušati članove vašeg odbora koji su dali komentare o ovom izvješću. Mislim da neću morati govoriti predugo. E, želim samo naglasiti da sam bio u kontaktu sa izvjestiteljem prije nego što je napisao izvješće i već sam tada primijetio da imamo potpuno isto mišljenje. U našem gospodarskom i socijalnom odboru se mi u potpunosti slažemo s ovim izvješćem i možemo ga poduprijeti. Iako, naravno, imamo i neke komentare koje bih ovdje htio iznijeti. Jedan od glavnih komentara e, se tiče hitnosti situacije. Izvjestitelj ide ovdje čak još i dalje od mene jer on E, govori komisiji da je nužno utvrditi jasne vremenske rokove. Mi također bismo htjeli da e, Europska komisija i visoka predstavnica brzo počnu raditi na ovom pitanju kako bismo uskoro imali jedan vremenski okvir. E, htio bih iskoristiti ovu priliku i da vam dam još tri komentara koja nisam pronašao u vašem izvješću. Želim privući vašu pozornost e, na to i htio bih reći što e, mi imamo u našem mišljenju na ovu temu. Najprije što se tiče e, foruma dionika Europske unije. Budući da se radi o jednom horizontalnom pitanju, gospodine predsjedavajući, mislim da bi svi dionici trebali sudjelovati u izvješću. Samo na taj način ćemo uzeti u obzir e, sve argumente i e, moći ćemo dobro odgovoriti e, na pitanja koja su pred nama. Što se tiče iskorištavanja morskog dna, mi smo predložili da se napravi procena stanja u regijama. To se već radi na kopnu, pa ne znam zašto ne bismo to mogli učiniti i na morskom dnu. I na kraju E, nešto što nismo vidjeli u izvješću e, izvjestitelja, a nešto što je nama bitno, a to, je, to se tiče zapošljavanja. Mislim da bi komisija trebala e, razmotriti koje bi vrste obuke i stručne izobrazbe bile potrebne E, za e, rješavanje ovog pitanja. Dakle, to su ta tri komentara koja bih htio da se uvrste u ovo izvješće. Hvala najljepša i hvala što ste se držali dodeljenog vremena. A sada ću dati riječ e, članovima ovog odbora. Najprije gospođa Dali. Molim vas zaista da ne prekoračite vrijeme od dvije minute. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Ja se želim na samom početku zahvaliti izvjestitelju na jako dobrim argumentima u ovom izvješću i želim se usredotočiti na tri bitna područja za koje zaista smatram da su važna zajedno i sa izvjestiteljima u sjeni, naročito iz socijaldemokrata, smatramo da su to područja koja treba više naglasiti. Što se tiče emisija, naročito iz e, e, brodova, mislimo da trebamo naglasiti potrebu da e, europske luke pruže mogućnost napajanja električnom energijom za ona plovila koja se nalaze u europskim lukama. Na taj način ćemo smanjiti onečišćenje i omogućit ćemo ovim plovilima da isključe svoje motore kada se nalaze u e, lukama jer bi mogli koristiti električnu energiju e, koju bi mi pružili na raspolaganje u lukama. E, također što se tiče korištenja ukapljenog plina, to je također nešto što trebamo omogućiti e, plovilima Europske unije koja se kreću u našim morima. E, što se tiče e, pomorskog otpada, znamo da imamo jednu tonu otpada za svake tri tone ribe i to samo u narednih deset godina. Zato ćemo mi dati predloge za konkretne mjere kojima bi se riješilo ovo pitanje. I na kraju postoji potreba daljnjeg naglašavanja e, istraživanja, naročito s obzirom na činjenicu da je ublažavanje klimatskih promjena povezano s ovom temom, zato mi kao E, nadležni odbor se trebamo usredotočiti i na ovo pitanje, a znamo da i svemirska politika nam može omogućiti da ublažimo klimatske promjene i pomogne nam u ovom području. A kao Europski parlament trebamo tražiti od Europske komisije da uspostavi Kopernikus kapacitete za smanjenje stakleničkih plinova jer će nam to omogućiti da ostvarimo naše ciljeve koje smo se zacrtali u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala. Gospodin Florenc, imate dvije minute. Hvala najljepša. Hvala izvjestitelju. Ja se slažem s ovim što je rečeno, ali bih htio ja dati svoj doprinos. Mi ovdje sada govorimo kao da smo tek počeli se baviti zakonodavnim okvirom, ali zapravo na njemu radimo već 20 e, godina. Jasno je da 80% otpada dolazi sa kopna, ali se pitam koje to države članice onda ne primjenjuju pravila kako bi se smanjio taj procenat e, otpada sa kopna. Vi sada mislite da ćemo novim tekstom sve izmijeniti. To je iluzija. Imam dojam da mnogi ljudi vjeruju u tu iluziju. Mi nećemo izmijeniti stvari ako nemamo dovoljno hrabrosti da ispravno primjenimo europska pravila koja su već na snazi i koja smo e, mi većinski usvojili. Ako mislite da ćemo kroz novi tekst riješiti problem, varate se. Mora postojati e, promjena i u mentalitetima za u posljednjih 28 godina ovo je 24. dokument o zaštiti okoliša i još uvijek nismo izmijenili situaciju. Gospodine predsjedavajući, vi ste još uvijek mladi e, i ja sam u, prije nekoliko godina pozvao stalnog predstavnika da dođe na ovaj sastanak i objasni zašto se ne poštuju europska pravila. I e, tu je došlo do e, rasprave na sastanku i naša kolegica iz Zelenih je vrlo dobro rekla da moramo biti hrabri i da trebamo raditi na ostvarivanju već zacrtanih e, ciljeva, a ne možemo misliti da ćemo sve riješiti novim dokumentom. Hvala, ja bih volio da sam tako mlad kao što vi kažete, ali dobro, sada predajem riječ sljedećem govorniku. Hvala predsjedniče, hvala izvjestelju. Uputno se slažem kada se kaže trebamo jako paziti na oceane. Iznesena je jedna observacija i htjela bih da razmislimo o tome malo. Naime, činjenica da gnojiva završavaju u oceanima i užasno zagađuju. Htjela bih znati na čemu se temeljimo, na kojim brojkama. Tim prije što na ovom odboru sam čula da ima sve manje i manje fosfata, to jest nedovoljno za ribarenje. Dakle, htjela bih čuti što je točno, što nije točno, što se može dokazati činjenicama, dokazima. Zatim što se tiče održivog ribolova i zaštite oceana, imamo nove vrste ribarenja koja su jako moderni. Sve to treba biti uključeno u upravljanje oceanima i održivi ribolovi. Doista se iskreno nadam da će ovaj odbor i cijeli parlament podržati takve e, prakse ribarstva jer se radi o novcu naših e, poreznih obveznika i o dobrim inicijativama. Hvala s obzirom da se više nitko nije javio za riječ. Sada bih e, dao riječ komisiji gospodinu Papa Konstantinu. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Najprije želim zahvaliti gospodinu Fariji, izvjestitelju, na njegovu nacrtu izvješća, te zastupnicima, članovima ovog odbora na njihovim konstruktivnim komentarima. Prvi put da Europska komisija i visoka predstavnica izdaju političku izjavu ove vrste, a koja se tiče oceana. Dakle, ovdje se radi o jako važnom koraku naprijed. Izvjestitelji i izvjestitelji u Sjeni su naglasili da u sukladnom međunarodnom kontekstu Europska unija zahvaljujući tom kontekstu ima mogućnost zajamčiti svoju čelnu poziciju glede brojnih polja kao što su klimatske promjene ili ciljevi održivog razvoja. Međunarodna agenda upravljanja oceana je doista sastavni dio naših obveza u okviru agende za 2030, osobito održivi cilj održivog razvoja broj 14. Ovdje se pozivam na recentnu konferenciju u organizaciji Jednih naroda o e, cilju održivog razvoja broj 14 koji je održan početkom mjeseca gdje su Europska komisija i Europski parlament e, sudjelovali. Gospodin Farija predstavljao je, odnosno vodio je izaslanstvo Europskog e, parlamenta da Ova konferencija predstavlja važan korak u javnim razgovorima na međunarodnoj razini o tome kako bolje zaštiti oceane. Europska unija najavila je ključne obveze i naš jasan cilj jest e, održati ovaj ritam rada i preuzete obveze ispoštovati. Ove godine u Malti 5. i 6. listopada Europska unija bit će domaćin e, jako važnoj međunarodnoj konferenciji o oceanima. Uz ovu komunikaciju o međunarodnom upravljanju oceanima i predstavili smo jaku i konkretnu agendu i tri ključna područja imamo. Prvo područje tiče se poboljšanja međunarodnog e, okvira upravljanja oceanima. Tu ćemo dodatno raditi na ratifikaciji i učinkovitoj provedbi ključnih instrumenta za upravljanje oceanima i radit ćemo na promičbi na održivi način plan, provedbeni plan unkos a o upravljanju oceanima izvan e, nacionalnih jurisdikcija. Zatim, što se tiče drugog stupa, dalje ćemo dati doprinos smanjenju pritiska koji se vrši na oceane, kao što su klimatske promjene i zagađenje e, oceana i jamčanje bio i bioraznolikosti i održivosti. A treći stup je jačanje e, međunarodnih oceana i istraživačkog rada. Tu predlažemo mjere da unaprijedimo dodatno spoznaje o oceanima. Suvremene tehnologije pružaju nove mogućnosti i mi ćemo to maksimalno nastaviti iskoristiti. Želim odgovoriti na pitanje uvažene zastupnice Auken mogu reći da je strategija za politiku nešto što će biti spremno do kraja ove godine i strategija za plastiku ulazi u reviziju okvira okvirne direktive o e, pakir, o ambalaži i e, otpadu. A što se tiče e, istraživanja, odnosno korištenja dubokog velikih dubina, mi doista blisko pratimo što se radi i pitanje okoliša koje je od velikog značaja za nas bit će rješeno u tom okviru. Što više, komisija sudjeluje u čitavom nizu projekata u suradnji s državama članicama i znanstvenim sektorom i istraživačkim e, e, tijelima i zakladama bavimo se ovim jako osjetljivim pitanjem, a jedan od ključnih projekata jest e, projekt MIDAS. Ključna stvar za nas u ovom području jeste da sve akcije koje se tiču oceana, bilo da se radi o klimatskim promjenama, e, od, pomorskom otpadu, istraživački rad, sigurnost, sve je to obuhvaćeno jedan holistički pristup. Pritisak kojem su izvrgnuti oceani su međusobno povezani, a rješenja koja trebamo ponuditi moraju isto tako biti međusobno povezana. Uspjeh našeg djelovanja ovisi o našoj suradnji također s međunarodnim partnerima, jer ovdje se radi o globalnom izazovu. Jedan od ključnih, e, jedna od ključnih akcija koja ova komunikacija predlaže jeste uspostava partnerstva s ključnim e, zemljama i to je naglasio i izvjestitelj, izvjestitelj Sjeni kojima sam zahvalan na tome. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, s ovom komunikacijom smo jasno stavili do znanja da želimo igrati ključnu ulogu u zdravom upravljanju oceanima. Već smo dobili podršku vijeća koje je usvojilo svoje zaključke o, u četvrtom mjesecu o međunarodnom upravljanju oceanima. Vijeće je poslao vrlo jak, jasan signal da se može ići naprijed. Mi vjerujemo da je Europski parlament naš ključni partner u ovom velikom poduhvatu. najprije hvala našoj pozornosti. Najprej hvala vama. Sada ponovno predajem riječ izvjestitelju koji će kratko zaključiti ovu raspravu. Izvolite gospodine Farije. Hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti svim kolegama na njihovu doprinosu i reći da sam primio na znanje sve što je rečeno. Sad naravno svi ste jako zabrinuti, odnosno svi smo jako zabrinuti. I ja želim da ta briga bude jasno iskazana u ovom mom dokumentu. No, puno onoga što je u izvješću proizvod je razgovora i pregovora između kluba zastupnika. No želim reći još nešto. Dakle, ja se nadam da ću i dalje dobivati brojni doprinos od kolega, jer jasno je da ovaj tekst možemo poboljšati. Ovdje se radi o razumnom tekstu, no pokušajmo ga još dodatno poboljšati. I tu su jasno neki problemi na koje se trebamo usredotočiti Jasno je da nam je potrebna nova vizija, to je čitav kolega jasno rekao. I dopustite da kažem da jedna od stvari za koje se najviše brinem jesu emisije koje se proizvode u pomorskom prometu, no sve emisije su <laughs> izvor brige, naravno. Kao što znate, ja sam bio izvjestitelj za e, pomorske emisije, u pomorskom prometu. Nadam se da će ovo izvješće privući pozornost dodatno na to pitanje. Imam sastanak idućeg tjedna s tim u vezi. E, mi bit ću u Londonu na međunarodnoj pomorskoj, u međunarodnoj pomorskoj organizaciji i to će sigurno biti jedna tema rasprave. Dakle, još jednom hvala svima. Ovdje imam doista brojne bilješke koje će se pretakati u amandmane koje ćete naravno svi dobiti. Dakle, još jednom hvala svima. Hvala vam gospodine Farija. A sada, što se tiče dnevnog reda, rok za manmane je 5. srpnja u 11 sati. Glasa se odboru TRAN 25. rujna, na odboru ENVI 28. rujna, na plenarnom zasjedanju E, drugo plenarno zasjedanje u listopadu, no to još nije u potpunosti potvrđeno, no očekujemo da bi glasanje moglo biti održano na drugom plenarnom zasjedanju u listopadu. Dakle, došli smo do kraja ove točke dnevnog reda, prelazimo sada na glasanje. Glasamo o Europskoj strategiji za mobilnost niskom raznom emisije. je gospodin Zofoli. Svi ste spremni, imate svoje kartice. Sve funkcionira, dobro. Onda možemo započeti s glasanjem. Kompromis 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 48. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis peti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deveti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 68. U dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeru? Dobro. Provjerimo kompromis 17 elektroničkim putem. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 76. Ne, 75. Ispričam se. Amandman 75. Ali samo drugi dio glasa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Molim provjeru. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 80 i 270 identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Vjerujem da se odbija, ali molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 95. Ne glasamo. To je usključuje nadležnosti odbora TRAN. Prelazimo na 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 98. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 108. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109. Ne. Kompromis 25. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv, suzdržani, Usvaja se. 112. Tko je za? Dignite ruke, molim vas. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 113. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 160, 16. Tko je za? Protiv, suzdržani, molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 17. Tko je za? protiv, suzdržani, isto kao i ranije, dakle usvaja se. Kompromis 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 126, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120, ne, kompromis 14, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137. i 142. E, istovjetni tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 141. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. tko je za, Mhm, dobro, provjera 144. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzrani? Usvaja se. 54 Tko je za? Protiv? Suzrani? Usvaja se. 168. Tko je za? Protiv? Suzrani? Odbija se. 169. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 170. Za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Vote Zatvaram glasanje. Odbija se. 171. Tko je za? Against. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 18. Za, protiv, suzdržani, u se. 198. za, protiv, suzdržani. Vjerujem da se odbija, ali molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 200. Tko je za? Protiv. Odbija se. Kompromis 19. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208. Protiv, suzdržani, odbija se. 210. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 212. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 213. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 215. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 216. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 217. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 218. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 22. Molim. Aha, želite provjeru? 246. Ok, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 22 tko je za, protiv, Suzrani. usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, Suzrani. usvaja se. Amandman 271. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 272 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 273 tko za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Zatran glasanje. Usvaja se. 275 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 277. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Vjerujem da se odbija, ali mojim provjeru. A ne, usvaja se uz malu većinu. Gdje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 Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, e, za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Zatran glasanje. Usvaja se. 33. Tko je za? protiv, suzdrani, odbija se. 34 za, protiv, suzdrani, odbija se. 35 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 tko za, želite provjeriti za 35. Provjerit ćemo. Otvorimo elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 36. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se istom većinom kao i ranije. 37. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam izvjestitelju.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 izvješće Grostet o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojim se uređuju profesije. 30 seconds, sorry. Dajem 30 minuta, ne, pardon, 30 sekundi stanke za one koji žele izaći. Vidim da biste više voljeli 30 minuta. Good. Okay. It's Dali. Good. Then we continue our work, please. Dobro, dakle možemo nastaviti s radom. Koncentrirajmo se na sljedeću temu, izvješće Grosteti. Sada dajem riječ odmah izvjestiteljici, gospođi Françoise Grosteti. Izvolite, imate riječ. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Mi ovdje imamo prijedlog e, komisije koja želi uspostaviti strukturirani postupak za ispitivanje proporcionalnosti novih mjera koje usvajaju države članice za E, regulirane profesije. Jasno nam je koji je cilj komisije. Imala sam priliku razgovarati s predstavnikom komisije o ovome, ali mi se čini da postoji zaista specifičnost e, profesije zdravstvenih radnika koji imaju i obavljaju javnu zadaću i ovdje želim iskoristiti priliku da e, naglasim važnost njihovog posla i mislim da to nije uzeto u obzir ovom direktivom. Zato predlažem da se zdravstvene profesije izuzmu iz područja primjene ovog teksta. Danas države članice u skladu s člankom 59. direktive o priznavanju stručnih kvalifikacije kvalifikacija države članice dakle moraju zajamčiti da sve mjere koje e, poduzimaju za zaštitu reguliranih profesija budu opravdane i nužne. E, to se ne dovodi u pitanje, naravno, e, zdravstveni radnici će svakako biti podložni ovom postupku u skladu s člankom 59 tim direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija. No, smatram da ćemo preći s jednog e, sustava ex ante ex post e, ispitivanja, prijeći ćemo na sustavno ex ante ispitivanje i na taj način ćemo postupak e, napraviti složenijim. To će biti E, previše e, složeno i preteško za primijeniti. Zakomplicirat ćemo posao državama članicama. Naravno, komisija daje argumente i objašnjava da je samo e, primijenila postojeću sudsku praksu, da želi pojednostavniti i pojasniti pravila koja moraju biti ista za sve, da želi izbjeći bilo kakve pravne praznine. Meni su jasni ti argumenti, no komisija smatra da postoji pravna e, neizvjesnost, ali zdravstveni radnici smatraju da to predstavlja fleksibilnost za države članice. Zato oni smatraju da se državama članicama mora omogućiti da prilagode svoj sustav zdravstvene skrbi lokalnim specifičnostima. E, kao što je i rečeno u sudskoj e, praksi koju imamo na raspolaganju. E, dakle, jasni su mi ciljevi komisije ali e, znamo da ovo nije možda najbolji način djelovanja i komisija koja želi pojasniti članak 59. direktive o stručnim kvalifikacijama će uvesti jako složen postupak koji predviđa izuzeća e, za zdravstvene radnike, ali istovremeno stvara okvir koji će biti e, otežavajući za države članice. Zbog toga e, mi želimo ovim predlogom e, spriječiti da se države članice onemoguće da uvode e, prikladne mjere za svoje područje i zato smatram da se treba ograničiti područje primjene ove direktive i da se izuzmu u potpunosti zdravstveni radnici. Hvala. Hvala, gospođo. Idemo sada na izvjestitelje u sjeni. Molim vas da se držite svog e, dodijeljenog vremena. Zastupnica Dali, izvolite. Thank you, Chair. In um, Hvala, ja mijenjam kolegicu Gentile koja je izvjestiteljica u sjeni i ona će ovdje izraziti svoje mišljenje. Dakle, zahvaljujemo izvjestiteljici na ovom mišljenju. Zabilježili smo njeno stajalište kada je riječ o isključivanju dakle, radnika iz zdravstvenog sektora vezano uz ovaj, uz ovaj prijedlog direktiva s obzirom na profesionalnu dakle, uređenost tih profesija i u tijeku su e, dakle rasprave u našem klubu da bi se došli do zajedničkog stajališta. Činjenica je da spomenuta direktiva i sama govori o, stručnim kvalifikacijama, govori dakle o proporcionalnosti. I dakle ono e, što izvjestiteljica predlaže bilo bi dakle jedan dodatni izuzetak. Jasno mi je i da strukovne organizacije koje obuhvaćaju dakle izubare da su uključene u ovaj e, tekst e, direktive, međutim tu imamo i direktivu o uslugama koja ih je isključila vezano uz sigurnost pacijenata, dakle i javno zdravlje. Jasno nam je da je ovo u domeni država članica i da će ova direktiva također utjecati na načelo subsidijarnosti u ovom kontekstu. Međutim, uzeli bismo obzir mišljenje u izvješću Švab i mi ćemo kao klub u tom smislu podnijeti amandmane, a kako bi tekstove, direktive ostvario ciljeve da koje želimo postići. Thank you very much. Uh, the next speaker is from the Hvala. Klub ALDE, zastupnica Meissner, izvolite. Hvala. Govorim u ime kolegice koja je izvjestiteljica i ona, evo, nažalost ne može nazočiti sastanku. Zahvaljujem izvjestiteljici Grostet. Tu se na, u izvješću nalaze dvije vrlo važne teme po nama. Dakle, riječ je o pretjeranom administrativnom teretu i zdravstvenim radnicima. Imamo dakle ovdje pitanje koje se tiče zaštite zdravlja građana, zaštite zdravlja potrošača i tu se to možemo podržati. Kada je riječ o stručnim kvalifikacijama, međutim tu je potrebno primijeniti proporcionalnost. Međutim, ovdje smo vidjeli određene praznine i prijedlog komisije bi trebalo uh, upotpuniti dakle odgovarajućom direktivom. Međutim, po nama postoje neke točke koje bi se mogle poboljšati. Prije svega, zdravstvene usluge nisu klasične usluge. Pacijenti ovdje nisu nekakvi korisnici usluga u tradicionalnom smislu riječi ili potrošači. I zato se to mora formulirati na odgovarajući način. Zbog toga je potrebno izuzeće. I ja se osobno ne slažem s ovom idejom sada koju vam prenosim, ali evo, to je stav izvjestiteljice. Ja smatram da bi trebalo dakle, provjeriti proporcionalnost, vidjeti koji je utjecaj dakle, na zdravstveni sektor, vidjeti koje eventualne pomake potrebno učiniti, ali u svakom slučaju tu ne treba dodavati dodatni administrativni teret. Ne smije se opteretiti one koji već e, dakle, ispunjavaju sve svoje preuzete obaveze. U tom smislu je potrebno poboljšati tekst kada je riječ dakle, o ispitivanju proporcionalnosti, da vidimo kakva je tamo situacija. Hvala. Zastupnik Ek iz kluba GUE. Danke, Hvala. Prije svega bih zahvalio izvjestiteljici na njezinom prijedlogu. Kada govorimo o zdravstvenim profesijama, one su i dalje predmet rasprave u našem klubu. S moje strane mogu reći da 22% evropskih radnika, dakle 50 milijuna e, zaposlenih radi u takozvanim zaštićenim sektorima. Evo, onda možete vidjeti koja je dakle, e, opseg, odnosno dimenzija ovog e, izvješća. Kada govorimo o provjeri proporcionalnosti ex ante, to bi išlo na ruku svim profesijama, dakle naročito mladima onima koji su stekli neko iskustvo u inozemstvu, dakle mobilnost, sloboda kretanja, bi na taj način bile zaštićene. Imamo barijere koje nisu normativne prirode, a koje štete određenim profesijama, dakle tu su Dakle, to isto možemo smatrati dodatnim teretom. Međutim, ono čime se ja želim baviti jest sloboda kretanja radnika. I radnici trebaju imati mogućnost baviti se profesijom, dakle za koju su se pripremali u vlastitoj državi i to na najjednostavniji mogući način. Treba nam dakle zajednički zakonodavni okvir. Hvala, gospodin Ekaut. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući i hvala najljepša izvjestitelju na ovom izvješću i na tri amandmana. E, najveća rasprava koju bismo trebali imati o ovoj temi je trebamo li isključiti ili ne zdravstvene radnike. Mi kao zeleni nismo bili zadovoljni i prijedlogom komisije, ali sada vidimo da e, izvjestiteljica predlaže izuzeće ovih radnika. Mi razmatramo to pitanje, ali imamo i nekoliko pitanja i možda bi nam izvjestiteljica mogla odgovoriti na njih kako bismo znali e, što odlučiti. Kao što je i gospođa Dali rekla, postoji jasna veza sa direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija. U, iz te direktive zdravstveni radnici nisu isključeni. Dakle, sada ovdje imamo dvije različite e, direktive u kojima su zdravstveni radnici u jednoj uključeni, u drugoj isključeni. Mislimo da to nije dobar zakonodavni okvir. I drugo, nisam siguran što zapravo izvjestiteljica želi postići ovim e, izuzećem. E, što bi onda države članice mogle raditi sada što bi otežalo primjenu ove direktive? Postoji i članak peti u direktive u kojoj piše da države članice mogu se pozvati na E, javne ciljeve kako bi e, bile izuzete iz primjene određenih dijelova direktive. Ne znam zašto bismo morali isključiti cijelu jednu profesiju. To je pitanje koje si zaista postavljamo i rado ćemo čuti odgovore izvjestiteljice. Što ona misli E, da bi države članice onda mogle više učiniti uz ovo izuzeće. I još nešto na samom kraju, kao što sam rekao, mi smo bili zadovoljni prijedlogom komisije i daćemo komentare samo na članak 7 i članak 9. koji se tiče javnih konzultacija, ali to su samo manji amandmani, a zadovoljni smo ostatkom teksta direktive kojeg je predložila komisija i e, unaprijed se veselimo raspravi sa izvjestiteljicom i želimo čuti njene odgovore kako bismo znali hoćemo li prihvatiti ili ne njezin predlog za izuzećem ovih profesija. Hvala. A sada prelazimo na e, članove odbora tri minute. Najprije gospodin Lize. Izvolite. Hvala najljepša, gospodine predsjedavajući. Ja se slažem s prijedlogom gospođe eh, Grostet zaista postoje e, bojazni među e, ljudima iz zdravstvenog sektora koji se boje da će imati previše birokratskih e, prepreka. A ako budemo usvojili predlog komisije, to vjerojatno neće biti dovoljno kako bismo umirili radnike zdravstvenog sektora. No, u svakom slučaju, mislim da ovdje nemamo dovoljno uvjerljive razloge da prihvatimo prijedlog komisije. Gospodin Švarc je e, predložio nešto slično i bilo bi dobro kada bismo mogli imati neka jamstva od komisije da će uzeti u obzir naša otvorena pitanja. U svakom slučaju mislim da moramo biti dosta oprezni kada govorimo o ovom pitanju i tražiti e, da se ide u smjeru prijedloga gospođe Grostet. Hvala, gospodin Dosman. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Mislim da ovdje trebamo sasvim jasno reći da je javno zdravlje područje na kojem postoje prepreke koje moramo ukloniti, jer te prepreke su samo djelomično opravdane. To je točno za e, zdravstvene radnike i kao što sam rekao prošlog tjedna e, ja sam e, vidio jednog e, talijanskog doktora koji je svoju obuku obavio u Njemačkoj a sada mu se ne priznaju te stručne kvalifikacije u Njemačkoj zato što više nema boravište u Njemačkoj niti je upisan u e, liječničku komoru u Njemačkoj. Dakle, to je neopravdano i smatramo da to ne ide u interesu pacijenata. Mislimo da moramo vidjeti koje prepreke su e, nacionalne prepreke i koje prepreke imaju za cilj zaštititi nacionalno tržište. Ja zaista smatram da trebamo pronaći rješenja za ove probleme, naročito zato što e, su e, profesije iz zdravstvenog sektora, profesije koje su nam potrebne u Europi i mislimo da trebamo poticati razmjenu zdravstvenih radnika u Europi. Hvala, gospođo Kadenbach. Hvala. Najljepša. Kao što je rekla gospođa Grostet, mi također smatramo da trebamo ići u tom smjeru. Još ćemo razgovarati o tome u našem klubu, ali za sad zaista imamo dojam da nismo dobili odgovarajuća jamstva da će se zaštititi interesi ovih profesija. U svakom slučaju još trebamo razgovarati o tome i reći ćemo što mislimo o tome za nekoliko dana. Sada predam riječ predstavniku komisije. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući i hvala svim zastupnicima. Nećete biti iznenaženi ako vam kažem da je komisija zadovoljna što je dobila potporu e, članova ovog odbora. Mi znamo da zdravstveni radnici moraju biti obuhvaćeni ovim prijedlogom. Gospodine Lize je zatražio jamstvo komisije. Evo ja vam dajem to e, jamstvo i u svakom slučaju ćemo e, vam dati više informacija ako je to nužno. Samo kratko želim reći da E, su, e, su u, da je direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija revidirana 2013. godine i zakonodavac je uveo nove postupke i pravila u direktivi koja imaju za cilj zajamčiti da e, je ova direktiva prikladna i da se njome ispunjavaju ciljevi koji su zacrtani direktive, a to je zaštita E, javnog zdravlja, ali također da se ovom direktivom ne ide predaleko od onog što je potrebno za ostvarivanje cilja, da se ne stvaraju prepreke za slobodno kretanje i slobodno obavljanje profesije. Ovaj postupak koji je uveden direktivom o stručnim kvalifikacijama je odobren strane država članica. Države članice su bile informirane o zakonodavnom postupku i iako postoje neke profesije za koje nismo dobili nužne informacije, niti e, smo obavili e, procjenu proporcionalnosti. E, na temelju informacija koju smo dobili, E, i na temelju smjernica koje smo dobili od država članica pokušali smo procijeniti proporcionalnost sadašnjeg zakonodavstva. Vidjeli smo da postoje mnogi slučajevi, uključujući i zdravstveni sektor, u kojem države članice imaju određene poteškoće i u kojem države članice jednostavno ne mogu pratiti smjernice koje su date da bi nam objasnile e, radi li se to o proporcionalnom zakonodavstvu ili ne. E, ove smjernice su date te nakon detaljnog čitanja e, izjava e, Europskog suda, Europski sud je imao priliku u više navrata razmotriti proporcionalno zakonodavstva i to je učinjeno i u sektoru e, javnog zdravlja i to veoma često. mi smo pokušali sagledati detaljno situaciju kako bismo mogli dati dalje indikacije državama članicama. mi smo zbog toga kao komisija dali ovaj predlog. Htjeli smo imati jedan e, strukturiran e, pristup koji se neće mijenjati u odnosu na ono što smo imali e, ranije jer se temelji na sudskoj praksi. U ovom prijedlogu dakle možete pronaći sve one aspekte koji su odlučeni od strane suda uključujući i zdravstveni sektor. Ovim se ne nameću dodatne mjere državama članicama, već pokušavamo pojasniti članak 59. direktive o stručnim kvalifikacijama i onog što se kaže u ugovorima EU, odnosno da regulativa mora biti proporcionalna i da mora biti biti opravdana e, ciljem koji se želi postići. Mi smo dakle htjeli pomoći državama članicama jer znamo da te smjernice koje smo dali ranije i nisu toliko pomogle. Želimo im pomoći da znaju što zapravo trebaju učiniti kada postoji sekundarno zakonodavstvo za područja koja e, su obuhvaćena direktivom uključujući i zdravstveni sektor. E, znamo da e, države članice E, primjenjuju zakonodavstvo samo ukoliko su sigurne da to zakonodavstvo odgovara svojoj svrsi i ukoliko su sigurne da je to u skladu sa europskim zakonodavstvom. Zato želimo zajemčiti državama članicama da zaista shvate što trebaju primijeniti. Ne uvodimo novi postupak, kao što sam rekao, E, već kažemo da u kontekstu onog što države članice primjenjuju trebaju primijeniti i određene kriterije kako bi znale je li to zakonodavstvo u skladu s europskim propisima. Dakle, to nije nova birokracija. Ne uvodimo ni nove prepreke za profesije, E, već e, suprotno uklanjamo zakonodavstva koja su e, pretjerana za određene profesije. Dakle, zakonodavac samo želi zajemčiti da je zakonodavstvo koje je na snazi proporcionalno i da je u interesu profesija. Mi ne želimo otežati, već olakšati E, život ljudima i omogućiti im da obavljaju svoj posao, a ne da se bave birokratskim preprekama koje su možda uvele države članice na neproporcionalan način. U ovom predlogu imamo i zaštitne mjere, odnosno mogućnost za države članice E, da odluče koju razinu zaštite žele pružiti i kako žele regulirati određene profesije sve u e, granicama proporcionalnosti, ali kao što sam rekao, to je tako bilo i ranije. Dakle, mi ne otežavamo život državama članicama, ne govorimo o tome kako trebaju regulirati određene profesije, već kažemo da kada reguliraju određene profesije moraju e, napraviti test proporcionalnosti u skladu s kriterijima Europskog suda koji je objasnio što znači ta proporcionalnost. Dakle, to je srž ovog predloga i mi zaista ne smatramo da će to predstavljati bilo kakav problem za zdravstvene radnike. E, mi smo zapravo smatrali da je dobro uključiti zdravstvene radnike u područje primjene ovog zakonodavstva, iako postoje specifičnosti ove profesije, ali mi smo na raspolaganju ukoliko smatrate da se tekst treba poboljšati. Hvala. A sada predajem ponovno riječ izvjestiteljici gospođi Grostet. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se želim e, iskreno zahvaliti svim kolegama na datim mišljenjima i pokušat ću odgovoriti na pitanja koja su postavljena. Drago mi je što će nam ova rasprava omogućiti da pojasnimo određene aspekte. Na samom početku želim e, naglasiti da se ovdje radi o izvješću o E, izvješću gospodina Švaba iz odbora IMKO. i Ja sam surađivala s njim, kao što je rekao gospodin Peter Lize maločas, gospodin Švab također ide u istom smjeru kao i ja, traži e, izuzimanje e, zdravstvenih radnika. Zašto? Ovo je tema koja se stalno vraća na dnevni red. Eh, već dugo sam u Europskom parlamentu i stalno se bavimo istim pitanjem. Kao što su i rekle neke kolege u svojim izlaganjima, zdravstveni radnici nisu profesija kao bilo koja druga. Ne kažem da se zdravstveni radnici trebaju zdravstvene radnike ne treba e, tretirati kao pružatelje bilo kakvih usluga. Radi se o jako kontroliranim, reguliranim e, profesijama i ne možemo postupati prema zdravstvenim radnicima kao prema bilo kojim pružateljima usluga. To moramo imati na umu. Drugo, postoji specifičnost e, zdravstvenih radnika – to moramo priznati. Komisija kaže ono što smo mi predložili neće izmijeniti situaciju. Pa ako to ne mijenja situaciju, nemojte nam ni davati taj predlog. E, mislim da stvari moraju biti jasne. Ili predlažete nešto što će izmijeniti situaciju i što e, nam daje dodatnu vrijednost, ili nam taj predlog nije ni potreban. Ne moramo u mislima naših e, građana stvarati nove prepreke ako se time neće ništa poboljšati, onda ne znam zašto e, trebate naše građane dovoditi u situaciju u kojoj će se pitati hoće li se nešto izmijeniti. Ako kažete da u ovom tekstu e, postoji E, članak 59. iz direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija i da to želite pojasniti, a kažete da ne mijenjate ništa ovim prijedlogom, pa onda ćemo samo zadržati članak 59. onakav kakav je u direktivi o priznavanju stručnih kvalifikacija, a e, nećemo e, dodavati birokratski teret, iako komisija kaže da ga ne dodaje. Evo, pogledajte članak 6 i tu se nadovezujem na izlaganje kolege zelenih, jer članak peti predlaže izuzeća koja postoje, ali koja će biti jako složena, jer ćemo morati dokazati da su to izuzeća koja su opravdana u odnosu na ograničavajuće kriterije koji se nalaze u članku šestom. E, pročitajte članak 6 i kada budete vidjeli popis kriterija, zapitat ćete se imaju li zdravstveni radnici vremena postaviti si sva ova pitanja. Dakle, sve mi se ovo čini jako, jako složenim za primijeniti. Komisija kaže da ne dodaje nikakve dodatne postupke, da se temelji na postojećim kriterijima. Naravno, ne može e, negirati da uvodi novi postupak, jer ovo je novi postupak, sustav ni postupak provjere i e, netko će morati biti e, zadužen za taj postupak. E, predstavnica kluba GUE traži veću liberalizaciju, iako postoji sloboda obavljanja i pružanja usluga, to je već na snazi i to dobro funkcionira ali zdravstveni sektor nije e, trgovački sektor. E, slobodna konkurencija e, neće dovesti do smanjenja cijena jer je to regulirano u državama članicama. Ali ako ste upoznati sa specifičnostima zdravstvenih radnika i ako znate s kakvim administrativnim preprekama se oni suočavaju, oni nam kažu da imaju toliko dokumenata koje moraju ispuniti za sustav zdravstvene skrbi država članica E, da e, im se ne treba dodati još veći teret. Komisija e, kaže da neće dodati prepreke, ali zamislite se na njihovom mjestu, na mjestu zdravstvenih radnika. da želimo stvoriti još više euroskepticizma? Jer Europska komisija nekada, da bi opravdala svoje postojanje, nudi neke nove propise. Ali ovdje moramo biti oprezni E, jer postoji već zakonodavstvo koje je na snazi, koje omogućuje državama članicama određenu vrstu fleksibilnosti koja je nužna. Komisija kaže da, ali u nekim državama članicama to ne funkcionira kako treba. Pa zar ćemo samo zbog nekoliko država članica stvoriti nova pravila koja će e, imati utjecaj na sve zdravstvene radnike i u svim državama članicama Europske unije. To nije pravedno. Europska komisija može predložiti smjernice ako želi, mislim da bi to bilo mnogo učinkovitije. Naravno, ja ću surađivati sa svim izvjestiteljima u sjeni, uzet ću u obzir njihove amandmane i mislim da ćemo svi zajedno doći do jednog vrlo dobrog predloga. Hvala. Hvala što se tiče rokova. Rok za amandmane je 7. srpnja u 11 sati. Glasamo na odboru NV 28. 8. rujna na odboru INKO 2021. studenog 2017. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, promoviranje obnovljivih izvora za energiju. Izvjestelj je Bas Eichhout tako da ću odmah sada njemu dati riječ. Gospodin Eichhout, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala, predsjedatelju. Ovdje se radi onom dosijeu iz zimskog paketa koji je komisija krajem prošle godine predstavila. Svi znamo da je ovo veliki paket koji se bavi temama od energetske učinkovitosti, o prelasku na obnovljive energije, o e, tršnom dizajnu i u ovom izvješću ovaj odbor ima isključivu nadležnost kada se radi o kriterijima održivosti u biogorivima i biomasi. Dakle, prećemo na te teme kasnije. No, odbor za zaštitu okoliša mora se baviti pitanjem promičbe obnovljivih izvora koji daju mišljenje odboru ITRE koji je nadležan za to. Jedno od velikih pitanja jeste koji su to ciljevi koje će si postaviti Europska unija za obnovljive izvore energije? Kao što znamo, Europa si je zadala cilj od 20% do 2020. godine, što će vjerojatno Europa ostvariti, iako to svaka država neće uspjeti ostvariti na svojoj nacionalnoj razini. Jedna od zemalja ima poteškoća, to je moja zemlja, nizozemska. Naravno, pitanje je kako promovirati obnovljive energije nakon toga, tih ostvarenih ciljeva. Jako je važno uvidjeti da direktiva obnovljivim izvorima energije do 2020. je jako korisna za eh, korištenje promičbu obnovljivih izvora energije. Što se tiče nizozemske, da nismo imali ovu direktivu o obnovljivim izvorima energije, ne bi bilo ne, bi, smo bismo imali situaciju i dogovora oko energije u Nizozemskoj koji je pokretač za obnovljive energije. Ciljevi koji su zacrtani za 2020. znači da ćemo imati godišnje porast od, 20, od 5% sve do 2020. Ako bismo se držali onda prijedloga komisije od 27%, to bi značilo da nakon 2020. godine porast e, za obnovljive e, energije bi se spustilo od godišnje od godišnjeg porasta od 5% do 2020. na godišnji porast od 1% nakon 2020. Što, a mi znamo da su obnovljivi izvori energije konkurentni i to... Dakle, ovdje jasno imamo predstavljen smjer koji ne možemo podržati, moramo imati veće ambicije i želim ukazati na to da postoji nekoliko studija i jedna je zanimljiva koju su radili Ecofis i e, Bečki institut za tehnologiju prije dva tjedna koji su jasno rekli da ukoliko Europska unija iznese ciljeve za obnovljive energije koji će biti ispod 35%, e, to će predstavljati smanjenje ulaganja u obnovljive izvore energije u Europskoj uniji a to je u potpunosti suprotno onome što je predsjednik komisije Juncker e, govorio da Europska unija treba biti broj jedan za obnovljive energije, što koliko znam e, je i dalje cilj, e, jedan od glavnih ciljeva ove komisije. Dakle, ako želite biti broj jedan, a smanjiti poticaje nakon 2020, onda mi se čini da komisija ovdje nešto krivo radni. No, eto, možda ćemo na sreću to moći ispraviti, jer onda znam da će se komisija pozivati na zaključke vijeća iz 2014. No, nas u sreću, mi kao parlament ne moramo biti djelatnici vijeća, već imamo parlament. Dakle, i ovaj Institut za tehnologiju iz Beča i Ecofis su rekli da bi pravi signal za ulagače bio obnovljivi izvori energije od 45% i taj cilj se može ostvariti ukoliko se bude kombinirao sa e, ciljem učinkovitosti od 40%, što također predlaže izvjestitelj iz odbora Envi. Dakle, u tom smislu, ako gledamo konsistentnost ovog paketa, onda vidimo da učinkovitost od 40% i od čega 45% obnovljivih je stvarno paket koji stvara konsistentnost za sveukupne ciljeve i iz tog razloga vaš izvjestitelj predlaže 45%. I pozivam vas sve da pogledate ove brojke gdje su sve ove, e, ove analize, gdje su sve brojke detaljno analizirane. Naravno morat ćemo ispoštovati i raditi na nacionalnim ciljevima naknadno, to će biti jedna od ključnih rasprava na odboru ITRE sigurno, no ja sam e, mišljenja da su nam potrebni nacionalni ciljevi kako bismo doista potakli inovativnost u svim državama. A sada pređemo na raspravu o obnovljivim energijama i o kriterijima održivosti za biogorivu i biomasu. Samo predsjedavajući, molim vas recite mi koliko vremena ima na raspolaganju. Jednu minutu? Ovo je <laughs> stvarno jako važna rasprava, predsjedniče. Dobro, onda dvije. Dobro, ističe mi vrijeme. Dobro, bit ću jako brzo onda. Mislim sam da raspolažem s malo više vremena za ovaj dosje, jer doista je važno za ovo imati vremena. Kao prvo što se tiče rasprava o prvoj generaciji, komisija predlaže da se to e, postupno stavi na 3,8% e, gornjeg praga do 2030. Ja sam odlučio ne promijeniti to, no mislim da ovaj prijedlog, ovaj komisijin prijedlog je takav da se ne može praviti razlika između dobrih i e, dobrog i lošeg u e, naprednim e, biogorima. Tako da sam predložio da uvedemo kriteriji održivosti. I samo želim reći da je ovaj odbor upravo usvojio izvješće o niskom, niskim emisijama ugljika, a Dakle, vaš izvjestitelj samo prati ono što je naš odbor usvojio. Dakle, oni kojima se ovo ne sviđa, ova inicijativa, moraju biti svjesni da smo upravo to usvojili sada na odboru. Dakle, moramo biti malo dosljedni. I isto tako trebate znati da je ovaj dom više puta želio isključiti e, palmino ulje. Dakle, ako ne želim, znate, palmino ulje je nešto što to e, se nadovezuje na predmete iz svjetske trgovinske organizacije. Dakle, treba znati da postoje ti kriteriji koji, e, zbog kojih će palmino ulje otpas ovog popisa i to vrijedi i za brojne opcije iz prve generacije biogoriva i to će onda stvoriti prostora za etanol iz prve generacije da e, zabilježi porast u ovom pragu od 3,8%. Dakle, mislim da je ključnog značaja da e, ovo što komisija predlaže, ovo što, što mi predlažemo moguće da se napravi razlika između dobrog i lošeg biogoriva i tu ćemo imati dakle e, predmet bioetanola s kojim se upoznati. Zatim što se tiče naprednih e, biogoriva, Mislim da ako sagledamo budućnost e, transporta, onda moramo imati pravednije tržno natjecanje između električne energije i biogoriva unutar transporta, jer znamo da je veliko pitanje, osobito za prijevoz putnika, ali sve više i više za e, teretna vozila. Dakle, pitanje je da li će biti kakva budućnost za biogoriva ili će budućnost biti posvećena električnoj energiji. Dakle, to je nešto s čime ne možemo mi upravljati ovdje, zato predlažem da imamo cilj 6,8%, da imamo pravilno tržično natjecanje između opcije za biogoriva i opcije električne energije i kako bismo dali jasan signal na proizvođačima naprednih biogoriva, pod taj cilj bih stavio, sam stavio i avija, zrakoplovstvo, jer ovdje napredna goriva će ići glavninom, jer znamo da će ovdje imati napredna biogoriva e, krucijalnu ulogu i ako stavimo zrakoplovstvo pod e, e, taj stavak, onda idemo pravim putem. Isto tako želim reći da ovaj famozni dodatak deveti se bavi, izaziva reakcije kemijske industrije i prehrambene industrije koja kaže da se ti neki spojevi koriste u da potpadaju pod eh, aneks 9 i, i eh, tu se radi o naprednim eh, biogorivima. Dakle, ja predlažem da uključimo kriterij o neizravnim emisijama na temelju kojeg ćemo se postarati da one primjedbe koje, koje, koje se tiču kemijske uporabe Onda imamo e, kriterij e, neizravnih emisija, tu ćemo biti sigurni da ne koristimo krive za e, krive energije za određene stvari. Da, zaključno, jer ipak imam i, moram govoriti i biomasi, a ovdje je prijedlog komisije doista jako slab, jer ako pogledamo okvir koji je tu predložen, onda je jedna stvar sigurna, na primjer, import drvenih peleta iz SAD-a u EU za proizvodnju biomase neće biti isključen iz prijedloga komisije. Ako pogledate ocjenu učinka komisije, onda postoji jasan razlog da se kaže da se mora ići na rezidualne tokove koji jedini trebaju biti korišteni i otpad i rezidualne e, nus proizvode e, koje će skoristiti za biomasu. Znate, u suprotnom nikad nećemo ostvariti ciljeve. Ako gledamo rezidualne tokove, onda tu imamo 50%. Dakle, moramo biti sigurni da koristimo prave stvari za biomasu i to je ono što se predlaže u ovom izvješću. Evo, morao sam malo skratiti, biti brz, ali staću s tim. Thank you. Uh, I know it's... Najviše hvala, znam da je ovo jako važna rasprava, ali mislim da se ipak moramo držati rokova koji nam nameće raspravu u komitetu. Sada predajem e, riječ e, izvjestiteljima u sjeni. Prva u ime Pučana, Marijana Petir. Četiri minute, molim vas. Obaveza preuzetih ratifikacijom Pariškog sporazuma te više puta izražene predanosti ostvarivanju ciljeva europske klimatske i energetske politike smatram kako države članice trebaju odrediti zajednički cilj udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto konačnoj potrošnji energije u uniji. two thousand and godine na europskoj razini. taj cilj trebao bi biti razumno postavljen i ostvariv smatram kako prijedlog smanjivanja e, udjela konvencionalnih biogoriva šalje potencijalnim investitorima u obnovljive izvore energije suprotnu poruku od one koju bi u ovom izmijenjenom obliku direktive trebali dobiti. države članice trebale bi zadržati razinu udjela biogoriva prve generacije na seven konačne bruto potrošnje energije u sektoru prometa na europskoj razini do. two thousand and thirty godine a kako bi se spriječili negativni učinci neizravnih prenamjene zemljišta potrebno je ograničiti te potom sniziti udio biogoriva s rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta posebice onog koje je proizvedeno od palminog ulja u sektoru prometa potrebno je odrediti sektorski cilj korištenja obnovljive e, energije u cestovnom i željezničkom prometu na europskoj razini sa udjelom biogoriva od najmanje 15% za sve opskrbljivače gorivom a ciljevi udjela naprednih biogoriva u razdoblju do. 2030. godine trebali bi biti ambiciozniji od onih koje je predložila europska komisija dravama lanicama pri izraunu konačne bruto potronje energije iz obnovljivih izvora od. two thousand and twenty one godine nadalje a s obzirom na specifinosti e, svake od drava lanica treba dati mogunost da samostalno određuju doprinos biogoriva i tekuih biogoriva kao i goriva iz biomase potroenih u prometu te da ih mogu razlikovati uzimajui pri tome u obzir neizravnu prenamjenu zemljišta istovremeno smatram kako unija mora podržati uporabu visoko učinkovitih biogoriva nastalih u koproizvodnji vrijednih sirovina poput hrane za životinje bogate proteinima te je nužno ta biogoriva izuzeti od postavljenih ograničenja. to nije beznačajno ako znamo da uvozimo gotovo sixty vlastitih potreba proteina za ishranu životinja a riječ je uglavnom o gmo u koji ne želimo u europskoj uniji alternativa tome je povećanje domaće proizvodnje proteina koje možemo dobiti kao proizvod u proizvodnji biogoriva. u sektoru šumarstva te doprinosu tog sektora zajedničkom cilju europske unije pozdravljam uvođenje kriterija održivosti za biomasu međutim kriteriji ne smiju stvarati nova administrativna opterećenja i ne bi se trebali određivati na razini šumskog gospodarstva već bi se morali ocjenjivati u odnosu na dobavno područje biomase. ista načela trebala bi vrijediti i kod uvoza biomase budući da šumarstvo nije u nadležnosti europske unije nije pravno prihvatljivo da europska unija traži od pojedinačnih vlasnika šuma da daju informacije vezane uz upravljanje njihovim šumama. umjesto toga pristup europske unije trebao bi se temeljiti na već postojećim propisima i inicijativama država članica. sukladno svemu ovom što sam rekla u ime kluba zastupnika europske pučke stranke podnijet ću odgovarajuće amandmane. hvala lijepo. Thank you very much. And the next speaker is the Naš hvala sada Joe Linen u ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala, predsjedniče. Slažem se s Basom Ajklatom kada kaže da je ovaj dosije jako važan te da trebamo raspolagati iz dovoljno vremena da o tome raspravimo. Uostalom neki dijelovi ovog dosija jako su složeni i moramo moći steći predstavu kakva je situacija. Slažem se s izvjestiteljem ciljevi Europske komisije preslabi su. 27% do 2030. To je ono što se kaže business as usual. To znači da se ništa ne mijenja i to nije jasan signal koji odašiljemo gospodarskim operaterima i poslovnom sektoru. Dakle, moramo povećati te ciljeve. Za koliko? O tome ćemo sigurno raspravljati, da ne kažem raspravljati se. Već je rečeno za ostvarenje ciljeva sporazuma iz Pariza potrebno je barem cilj od 40% do 2030. Izvjestelj govori o 45%. Naravno, našao je neke studije koje će pravdati ovo i ono, svako to radi, a u svakom slučaju treba nam više od 27% i mi ćemo se zalagati za 40%. Također je važno imati na umu ono što se reklo za 2020. Dakle, obvezujuće nacionalne ciljeve. Isključivo europski cilj može otvoriti vrata nekim državama članicama koje će napredovati i drugima koje ništa neće raditi. Dakle, moramo se boriti za obvezujuće nacionalne ciljeve. U prijedlogu komisije moramo također eh, pomoći potrošačima. S ovim novim energijama možemo biti i proizvođač eh, i potrošač istovremeno. Dakle, potrošnja vlastito, eh, energije proizvedene u vlastitim vlastnom domu, to je nešto što moramo promovirati. Što se tiče biogoriva i biomase i tu moramo stvari, moći ostvariti bolje rezultate. Biomasa ima važnu ulogu, no za to su nam potrebni kriteriji održivosti. Nije naime prihvatljivo da se biomasa koristi za grijanje, a da se ne sagleda što sve to podrazumijeva. Zatim biogoriva. Već dugo se bavim pitanjima okoliša i prije određenog broja godina biogoriva su bile rješenje, savršena stvar, a sada predstavljaju samoga vraga. Mislim da je istina negdje na sredini puta. Što se tiče biogoriva moramo imati kriterije, imamo kriterije, kriterije održivosti, jer biogoriva daju svoj doprinos zaštiti okoliša. Moramo naravno praviti razliku između dobrih i loših biogoriva, onih prve generacije, ovih druge generacije, no moramo praviti razliku i između biogoriva unutar prve generacije. Govori se o biodizelu od e, palminog ulja, soje od soje, a što se, koji je slabiji, a za etanol neke biljke nisu loše, neke su neutralne, a neke su čak eh, i pozitivne. Dakle, tu trebamo napredovati. Izvjestitelj eh, je jačao kriterije ILUK, i kriterije učinkovitosti. Dakle, ILUK eh, neizravna upora, eh, promjena uporabe zemljišta. Možda tu trebamo još malo poraditi, no ako tu budemo stavili 20-25, onda nam više ništa neće ostati i ovo je, <laughs> mislim, imam dojam da si ovdje sami stvaramo prepreke. Što se tiče biomase, melase i druge substance, one trebaju biti isključene iz priloga devetog. Pitanje, pravo pitanje ovdje što će se desiti ako sve ove instalacije moraju od, e, e, zadovoljiti kriterije certifikacije, možda je malo previše. Dakle, komisija je predložila 20 MW, ja predlažem 5 MW, jer znate, postoje razne vrste instalacija, a moramo se zanimati za postrojenja koje nas moraju zanimati. Po, brojna europska postrojenja e, koriste američko, američke pelete, dakle moramo razmisliti o tome svemu. Hvala, gospođa Aguilar Lope Višnjevska. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, mislim da je ovo izvješće jako ambiciozno, možda preambiciozno. I zato ću dati određene komentare. Izvjestitelj radi ono što parlament obično radi i ne vodi nas nikamo. E, traži preambiciozne ciljeve koji se neće moći postići jer države članice to neće dozvoliti. Predlog Europskog parlamenta od prošle godine govori o 30%. Naš izvjestitelj traži 45%. Dakle, to je višak u odnosu na nacionalne ciljeve i ja se ne mogu složiti s tim. Još jedno kontroverzno pitanje se e, može pročitati u cijelom ovom izvješću, a to je razlika između bioenergije koja dolazi iz poljoprivrede i šumarstva i energija iz otpada i ostataka. Izvjestitelj ovdje promovira ovu energiju iz otpada i e, ostataka sasvim je jasno da trebamo učiniti više kako bismo učinkovito koristili ovaj obnovljivi izvor, ali ako sam dobro shvatila, ovdje se govori o bioenergiji koja je povezana uz poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju, e, bi nakon 2020. godine bila u potpunosti e, eliminirana i ne možemo se složiti s tim. Također e, želim privući vašu pozornost na amandman broj 30 u kojem se govori da počevo od 2021. godine bismo trebali prestati e, podupirati proizvodnju energije iz komunalnog otpada. To je ambiciozno, ali je li to moguće postići? Po mom sudu ne. Mi e, sada imamo e, mnogo otpada koje se spaljuje i e, teško je zatvoriti ova postrojenja. Mislim da bismo trebali koristiti ovu energiju, iako znam da kroz spaljivanje ne postižemo energiju na najbolji način. Znam da trebamo smanjiti udio ovako proizvodene energije koristeći racionalni način proizvodnje. E, zadovoljna sam amandmanom 36. u kojem se govori da bi države članice trebale poticati proizvodnju geotermalne energije. Zadovoljna sam time. Ja ću naravno predstaviti svoje amadmane koji će biti povezani uz ovo o čemu sam sada govorila i koncentrirat ću se na biomasu i biogoriva. Hvala u ime kluba ALDE gospodine Huetama. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Ja nisam izvjestitelj u sjeni, ali ću govoriti u ime našeg izvjestitelja koji nažalost nije mogao biti tu. Na početku se zahvaljujemo izvjestitelju na sjajnom radu i naš izvjestitelj u sjeni se slaže da opća ambicija o obnovljivoj energiji je ključna ako želimo ispuniti ciljeve E, borbe protiv klimatskih promjena. Možemo raspravljati o ambiciji, ali e, mi smo od uvijek tražili barem 30% obnovljivih izvora energije do 2030. godine. Ništa ispod toga nije prihvatljivo. E, trebamo tražiti dalje investicije, omogućati tehnološki razvoj u cijeloj Europskoj uniji. Također, mislim da trebamo imati nacionalne ciljeve za obnovljivi izvor obnovljive izvore energije. Što se tiče prometa, e, tu sam e, zastrašen zbog ovog osjećaja e, deja vu. Zapravo ja ovdje čitam samo tekst izvjestitelja, samo da znate. Postavljaju se pitanja o e, prvoj generaciji biogoriva u skladu sa kriterijima održivosti i kriterijima ajluka. I čini mi se da su to zastarjeli kriteriji. Općenito govoreći, mislim da trebamo krenuti novu stranu i postaviti se nova pitanja. E, ovdje se govori o postepenom ukidanju e, biogoriva prve generacije. O tome se govori već e, dugo. Mislim da sad ovdje možemo poduprijeti pristup izvjestitelja i da se treba smanjiti korištenje biogoriva iz poljoprivrednog otpada. Što se tiče drugih vrsta biogoriva, ja se ne slažem sa prilogom devetim i višokost i e, obračunom na više načina. Ako ograničimo i vremenski period, e, to neće biti dobro rješenje. Ali u potpuno izmijeniti stvari je teško i bilo kakva izmjena će zatražiti kombiniranje sa zaštitnim klauzulama. Ovo je sve dovelo do mnogo rasprava o e, potencijalu obnovljivih e, izvora energije, naročito goriva. Mislim da se teoretski možemo složiti s ovim, ali kada se govori o praktičnoj primjeni, naročito kriterija ailuka e, pretpostavljam da ćemo doći do pitanja koja će biti sporna za sve klubove, uključujući i moj. Hvala. Hvala najljepša. EFDD, gospodin Peličini. Grazie, prezident. Hvala vam. Mi pozdravljamo ovo izvješće kolege Ajkauta zato što vjerujemo u projekt Europske unije kao lidera u sektoru obnovljivih izvora. Međutim, tu ne bi smjelo biti mjesta za fosilna goriva, ni ona koja proizlaze iz otpada. I tako mislimo da nema mjesta spaljivanju otpada, to nikada ne smije, to se nikada ne smije smatrati obnovljivim izvorom energije. I zato ne želimo nikakvu potporu fosilnim izvorima energije, niti ove vrsti zbrinjavanja otpada. To su sve prakse koje su suprotnosti sa kružnim gospodarstvom koje Europska unija želi poticati. Mora se poticati energija sunca, energija dobivena snagom vjetra, mora se naglašavati štednja energije te poboljšati elektrifikacija prometa. Bioinženjering također tu može dati svoj doprinos. Samo ako se e, bavi e, s proizvodima drugih postupaka koji se ne mogu skoristiti ni za što drugo. Zbog toga ova lista materijala koji dakle čine ovu listu naprednih biogoriva i u ovom dodatku broj 9 je nešto što nas začuđuje zato što se tamo nalaze materijali koji se mogu iskoristiti u industrijske svrhe prije nego što postanu materijal za gorivo. Doista mislimo da se tu treba koristiti kaskadni način upotrebe mm, proizvoda i hjerarhija otpada. Imamo čibenik e, ILUC koji se također treba kalkulirati u potrošnju energije i proizvodnju ovih biogoriva. Mi dijelimo ambicije e, s vama, nekim ovdje kolegama, ali znamo da će ovo sve biti teško i zbog djelovanja lobista iz e, sektora fosilnih goriva, znamo da su oni jako snažni. Međutim, to nas neće spriječiti da tražimo vezujući cilj za svaku državu članicu od najmanje 45% obnovljivih izvora energije do 2030. To nas neće spriječiti da ciljamo ka stvaranju društva koje će koristiti isključivo obnovljive izvore energije od te godine nadalje. Hvala najljepša. Sada prelazimo na pitanja članova odbora koji imaju dvije minute na raspolaganju. Gospodin Barco. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Europska komisija je priznala barem jedno 27% ciljeva za obnovljive izvore energije neće biti postignut do 2030. godine, zato moramo revidirati direktivu kako bismo postigli ovaj cilj. S tim se slažem. Europski parlament je predložio 30%, to je ambiciozno, a izvjestitelj predlaže još veći postotak. Mi možemo ovdje predlagati što želimo s tim se slažem, ali trebamo imati i realne ciljeve koje možemo postići. Obnovljivi izvori energije su izvori koji će nam omogućiti da stvorimo energetsku sigurnost, stvorimo nova radna mjesta i tako dalje. Ali solarna energija i energija vjetra E, je nešto što bi trebalo zamijeniti nuklearnu energiju. Ovdje sada govorimo o čistoj energiji, ali postavljam pitanje tko će platiti račun za sve to. Ako pogledate dokument komisije vidite da do 2030. godine ako budemo primijenili ovaj cilj od 27%, to će nas koštati 250 milijardi eura. To je jedan i po put puta godišnjih plaćanja e, Europske unije. Ako postignemo 27% i ako to košta toliko, koliko će nas onda koštati cilj od 45%? Mi jesmo odbor za okoliš Europskog parlamenta i stalno govorimo o obnevljivim izvorima energije. Govorimo o e, prednostima, sjajnim prednostima tih izvora energije, govorimo samo o pozitivnim aspektima i iako se slažem s ciljem, ako taj cilj bude još ambiciozniji, onda će predstavljati takav teret za naše države članice da one ga zaista neće moći ispuniti. Dakle, samo sam to još htio reći. Hvala. Gospođa Jatan Meki. Hvala najljepša. Želim se zahvaliti izvjestitelju na uloženom trudu. Ovdje postoji e, želja da se izmjeni predlog komisije. Izvjestitelj je dosta ambiciozan i želi postići e, ciljeve Europske unije, ali se bojim da instrument koji bira će usporiti EU Europsku uniju u postizanju ciljeva e, borbe protiv klimatskih promjena. kada govori o kriterijima održivosti za izvore, e, obnovljive izvore energije, mislim da su oni ponekad preuski. Također cilj od 45%, to je nešto e, što je jako ambiciozno i mnogo više nego ono što predlaže komisija. Mislim da je dobra ideja podići naše ciljeve, ali moramo uzeti u obzir sve vrste obnovljivih izvora energije, uključujući i biogoriva. Na to se moramo osloniti kako bismo postigli taj cilj. Ovdje postoji i zabrinjavajuće tumačenje održivosti. Mislim da ćemo na taj način smanjiti mogućnost korištenja biogoriva u budućnosti. Biogoriva novih generacija se sada koriste i e, emisija CO2 je znatno e, niža iz ovih vrsta goriva. Nama su potrebna i biogoriva prve generacije, a sada ih ukidamo postepeno. Jedino ih možemo postepeno i ukidati, ne možemo ih se riješiti preko noći, ali moramo promovirati najnovije inovacije kako bismo imali kvalitetna biogoriva narednih generacija. I moramo priznati ulogu ovih biogoriva u Finskoj, zemlji iz koje dolazim. Jedan od ciljeva je posebno problematičan, a to je uvrštavanje nekih od goriva koje koristimo u e, naš cilj. Također je i šumarstvo jako važna gospodarska grana u Finskoj i mislim da moramo imati jedan širi pristup korištenju biogoriva u Europi kako bi Europa mogla postići e, zacrtani cilj. A način pristupa biogorivima koji predlaže izvjestitelj nije najbolji. Mi moramo pronaći rješenja koja će se temeljiti i na tržištu kako bismo išli u pravom smjeru i zaista se nadam da ćemo moći postići većinu ciljeva koji smo si zacrtali. Hvala. Hvala najljepša. Gospodin Lize. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodin Juncker, prije nego što je postao predsjednik komisije, je rekao da bi htio da Europa bude vodeća snaga u energiji. Osobno govoreći, kada sam vidio ovaj prijedlog komisije, bio sam razočaran. 27% nije pretjerano ambiciozno i mislim da je šteta e, imati ovakav okvir za postizanje tih 27%. Taj okvir jednostavno nije dovoljno jasan. Mislim da se zato treba još doraditi prijedlog. Mi moramo e, ići kao ono što je i sam gospodin Juncker rekao, ali moramo biti oprezni i pametno djelovati. Ja ne mogu u potpunosti podržati ovaj prijedlog. 45% je zaista previše. Mislim da to nitko neće podržati. To je šteta, naravno, jer Europski parlament bi možda to htio postići, ali nacionalne ciljeve ne možemo podići na ovako visoku razinu. Ne možemo e, smetnuti suma energetsku učinkovitost. Tu imamo dosta, dosta problema. E, imamo problema i s biomasom. To je sasvim e, očigledno. Ono što se predlaže u ovom izvješću su predlozi koje moramo na kritičan način sagledati i e, vidjeti što učiniti s električnom energijom. Moramo vidjeti što je s pitanjima e, konkurentnosti. E, zato bismo trebali možda razmisliti o nekim koridorima. Neke države članice mogu se opredijeliti za cilj ispod 27%. Trebamo govoriti o koridorima, a ne minimalnim pragovima. Minimalni prag bi trebao biti najmanje 27%, a nakon toga možemo raspravljati o višim ciljevima, 30%, 33%, što bi možda bilo troškovno učinkovitije za neke ali e, zaključno mislim da trebamo imati bolji pristup, da trebamo bolje opisati kako trebamo postići ciljeve i ne izlagati se riziku nepostizanja tih ciljeva. A oni koji e, ne čine ništa za ispunjavanje ciljeva trebaju biti sankcionirani. Ako ne postignete zacrtani cilj i ako niste ništa učinili da biste postigli taj zacrtani cilj, izlažete se sankcijama. Europska komisija bi o tome trebala također razmisliti. Hvala. Gospodin Gzeb. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Ovdje mislim da postoji sasvim jasno da smo podijeljeni između ambicija i stvarnosti. Ono što je BAS predložio ovdje, a to je cilj od 45%, će se morati provjeriti kako bismo mogli e, doći do konsenzusa, moramo se dogovoriti. Peter Lize je rekao da trebamo imati minimalni prag koji bi se trebao postići, ali raditi na postizanju viših ciljeva za pojedinačne države članice koje takve ciljeve mogu postići. To je moj prvi komentar. Drugo, što se tiče prve generacije, ja sam zadovoljan onim što je rekao Bas. On je rekao da trebamo podijeliti biogoriva prve generacije e, na one koji imaju utjecaj na ILOC i one koji nemaju. A većina biogoriva prve generacije i ispunjavaju ove kriterije, naročito kada govorimo o bioetanolu i biodizelu. Zašto to naglašavam? Zato što postoji informacija o tome da trebamo smanjivati proizvodnju biogoriva prve generacije i to je signal koji šaljemo tvrtkama da se želimo povući iz proizvodnje prve generacije biogoriva. A vrlo dobro znamo e, kakva je naša proizvodna struktura. 80% biogoriva prve generacije se proizvode od e, usjeva koji se koriste u ljudskoj prehrani. Kako ovdje onda možemo govoriti o ozelenjivanju? Također e, šećerna repica se mogu koristiti za proizvodnju ovih biogoriva. I to nam može poslužiti za uspostavljanje dobre ravnoteže u našoj e, poljoprivredi, a istovremeno u proizvodnji biogoriva. Mislim da trebamo imati e, nešto šire tumačenje ovog e, korištenja biogoriva koje se koristi iz koje se proizvodi iz poljoprivrednih kultura. Drugo, trebamo se prisjetiti činjenice da ako proizvodimo biogorivo iz e, šećerne repice, proizvodimo i E, proteinsku hranu za životinje. Mi ne želimo u Europi imati genetski e, modificiranu hranu za životinje. Zato za svaku tonu e, dobivamo 600 kilograma biodizela, istovremeno imamo i proteinsku hranu za životine, zahvaljujući čemu ne moramo uvoditi genetski modificiranu soju. I posljednje što želim reći je pitanje uključenja zrakoplovnog sektora vezano uz biogoriva. Trebamo vidjeti što se dešava na američkom tržištu. Oni žele koristiti biogoriva i u vojsci. Mislim da i mi trebamo promijeniti perspektivu. I zaista mislim da trebamo zaštititi naše potrošače. A ti potrošači mogu biti ponekad i proizvođači energije. Mislim da je to dobro za diversifikaciju proizvodnje, a isto e, tako ćemo time zainteresirati potrošače za nova postrojenja koja su nam važna. I na kraju, gospođa Dali, izvolite. Hvala vam. Evropska unija ne smije odustati od svojih ambicija kada je riječ o ciljevima, dakle, izvora obnovljive energije. Tu imamo obaveze iz Pariškog sporazuma i ciljeve dekarbonizacije od 30%, dakle smanjenje stakleničkih plinova. A tu su dakle ciljevi koje valja ispoštovati u razdoblju do 2040. Ovdje su neke stvari za koje smatram da su od ključne važnosti koje želim predstaviti. Ciljevi trebaju biti obvezujući, naročito u prometnom sektoru u razdoblju do 2030. Tu bih htjela vidjeti uključeni pomorski i zračni promet. Međutim, uz valja povećati transparentnost kada je riječ o biogorivima na europskoj razini i na nacionalnoj razini. To nešto još nedostaje u praksi. Tu je zabrana korištenja palminog ulja ili barem uvođenje e, dakle, datuma nakon kojeg se, ona, se ono više neće koristiti. Mislim da moramo dati snažnu podršku naprednim biogorivima. Oni će odigrati značajnu ulogu u budućoj dekarbonizaciji Naravno, moramo osigurati njihovu održivost. Kada govorimo o novim proizvodima, oni moraju biti održivi i moraju se dokazati, dakle, moraju dokazati da su ulaganja u tu djelatnost e, kvalitetna i dugoročna. Osobno bih dala jednu snažnu definiciju, formulaciju tih dakle goriva ne tu dodavala e, listu ali on tu možemo ostaviti e, mjesta dakle novim tehnologijama i proizvodima koji će se moći ovdje uključiti u budućnosti. Također treba se staviti naglasak na elektrifikaciju. Nije dovoljno govoriti o biogorivima, kada govorimo o čistim oblicima prijevoza, moramo također uzeti u obzir da će nam u tom segmentu pomoći elektrifikacija, naročito kada su u pitanju ciljevi koji su izuzetno ambiciozni za 2030. To je najčešći oblik energije za prometni sektor, za prijevoz putnika. Dakle, to bi trebala biti budućnost. Zato trebamo ovdje imati snažne poticaje za elektrifikaciju prometa. I tu se slažem sa pristupom izvjestitelja, dakle da damo snažan multiplikator za struju. Međutim, ne bih ovdje zadavala točan, točan, točan sada strog cilj vezano za to, za uvođenje elektrifikacije. Mislim da su upravo to one stvari na koje valja ulagati u budućnosti biogoriva se moraju proizvoditi na održiv način. Hvala, dajem riječ komisiji. Izvolite. Thank Hvala, dobar dan svima. Drago mi je što smo jutros mogli saslušati mišljenje vašeg odbora. Dakle, kada je riječ o ovom zakonodavnom tekstu, to je važno ne samo za postizanje cilja, dakle da kada postanemo svjetski lider u ovom području, već i za stvaranje uvjeta koji će omogućiti državama članicama da zajednički postignu veći udjel dakle obnovljivih izvora energije ukupno proizvodnje energije, to bi trebalo biti 27% kao što znamo. Imamo tu različite mjere koje su predložene u ovoj direktivi, Komisija promovira dekarbonizaciju i diversifikaciju sektora prometa te predlaže provođenje dakle, naše strategije za održivost. Ovdje bih odgovorila na neke od zabrinutosti koje sam danas čula tijekom rasprave. Brine nas da ukoliko penaliziramo bioenergiju, moramo imati na umu da je ovo najveći izvor obnovljivih izvora energije, to je sa 60% potrošnje ove vrste energenata u Europskoj uniji. I očekujemo da će odigrati ključnu ulogu u postizanju naših ciljeva u razdoblju do 2020. te do 2030. Dakle, dvostruki kriterij održivosti bi mogao naštetiti mogućnosti država članica da postignu ne samo minimum od 27% traženog cilja, već e, će biti puno teže dostići puno viši cilj, cilj koji je određen e, i od strane parlamenta, dakle govorimo o 45% udjela obnovljivih izvora energije. Što se tiče biomase iz šuma, postoji opasnost e, da to nije opravdano, e, a i nije tehnički moguće izvesti. Ovdje ne govorimo o nekim specifičnostima, već govorimo o ukupnom načinu proizvodnje i ono mora biti utemeljeno na održivom upravljanju šumama. Nadalje primjena ključa održivosti i na vrlo mala postrojenja, instalacija, izvjestitelj ovdje spominje 1 MW snage. Po nama e, proporcionalna korist, e, e, korist nije proporcionalna sve većim administrativnim, administrativnom teretu. Potom zahtjeva od 85% energetske učinkovitosti za bioenergiju, dakle CHP, postrojenja za kogeneraciju, tu bi sva struja iz biomase postala neodrživa. Prema našim posljednjim podacima, samo instalacija u Švedskoj bi mogle dostići taj predloženi prag. Na koncu primjera praga za uštedu emisija, kao što je predloženo, uključujući faktor iluka za sva postrojenja u razdoblju do 2025. moglo bi dovesti do isključenja iz tržišta svog biogoriva koji se proizvodi iz usjeva i to već u roku od pet godina. Dakle, ne govorimo o postupnom isključivanju konvencionalnih biogoriva, onako kako stoji prijedlogu komisije. Ovaj prijedlog bi postigao taj rezultat puno brže nego ono što je predložila komisija. Hvala lijepo. Thank you very much and now I give Hvala. Dajem riječ izvjestitelju, gospodin je kaut, izvolite. Hvala i hvala svim kolegama na sudjelovanju u raspravi. Drago mi je, vidim da dijelimo velik broj ciljeva koje želimo postići i mislim da je to sasvim sjajno. Što se tiče ovog eh, aneksa 9 eh, koji su spomenuli brojni kolege, kolega Leinen, Nils Hautama, a to koji ima onaj osjećaj deja Moramo se time pozabaviti. Ni meni se u početku nije svidio, kao što je rekao kolega Hautama ime zelenih. To je doista nefleksibilan način promoviranja naprednih biogoriva. Moramo dakle gledati kada ćemo to napraviti, kada ćemo zadati cilj. Moramo ostaviti mjesta za to kako ćemo se osigurati da na tu listu uđu neki drugi proizvodi. Ali i kada govorimo o nekoj primjeni za koju znamo da postoje neki drugi način industrijske primjene, kako pomiriti te dvije stvari, dakle da ne dođe do konflikta Mislim da je to razlog zbog kojih evo predlažem ovaj sustav indirektnih emisija. To je jedan od prijedloga koji upravo to uzima u obzir. U pristupu ovih kriterija za indirektne emisije to sam eh, htio primijeniti samo na napredna biogoriva. A kad pročitate izvješće, onda se čini da se to može primijeniti u ostale svrhe, međutim to nije tako i mi ćemo to prilagoditi kako bi to onda bilo jasno. Dakle, kriteriji indirektnih emisija se primjenjuje na napredna biogoriva, dakle tamo imamo te ciljeve i znamo da se tu, dakle, da su tu uključene druge implikacije. Ovo to se odnosi na hranu za životinje, tako dalje, dakle druge svrhe i to moramo uzeti u obzir kada govorimo o primjeni. Što se tiče Iluka, da, da, ja sam je osjećaj državua. Međutim, ovdje sada govorimo o razdoblju do 2030. I nadamo se da ćemo ovaj put to dobro učiniti. I ako ne, ne budemo obuhvatili dakle ovu neizravnu prenamjenu zemljišta, onda neće biti ničega između dakle današnje regulative i te godine. Mislim da bi to bila pogreška i zato što je parlament već više puta rekao da se želimo riješiti, kao što ste rekli, palminog ulja za proizvodnju dizela, ali moramo vidjeti kako onda to učiniti. A i luke je recimo dio načina način na koji bismo to mogli učiniti. Kao što je rekao kolega iz ecr dakle, najviše spaljivanja otpada, to nije tako. Ja sam rekao da ne želim financijsku potporu e, za to. Kao što znamo, spaljivanje otpada, kada pogledate hijerarhiju otpada, jedan od najneučinkovitijih načina upotrebe otpada. Govorimo s jedne strane o kružnom gospodarstvu, a evo ovdje promoviramo spaljivanje otpada. Mislim da moramo osigurati da se koncept kružnog gospodarstva provodi na odgovarajući način, a to se može učiniti i uskraćivanjem potpora za tu tehniku. to je cilj. Potom šumarstvo, koliko pogledate tijek otpada, govorimo o 50% koji dolazi iz upravo iz sektora šumarstva. Dakle, kada govorimo o otpadu, moramo razgovarati o šumarstvu. To je od ključne važnosti. Što se tiče presetišta, eh, bih htio vidjeti kako ćemo se time pozabaviti. Znam da postoje neki slučajevi u Ehm, kada, kad imamo šume na tom području, trebamo paziti da ne bi time obuhvatili upravo te situacije. Mislim da to možemo zajedno riješiti, dakle pozabaviti se tim pitanjem, da to bude obuhvaćeno. To je dosta, dosta jednostavno. Što tiče piljevine, ja sam siguran da finski mediji i neki lobisti u finskim medijima dosta tu opako nastupaju. Ja vas moram upozoriti, ja pratim tamošnje medije. Dakle, informiramo se na istim mjestima i ukoliko ponovno pročitam e, nekakve bedastoće u tamošnjim medijima, ja ću se njima pozabaviti. Znam da su sada tu neki ljudi u pozadini malo nervozni. I nešto konačno u općenitim ciljevima. Kada govorimo o provedbi Pariškog e, sporazuma, govorimo o dekarboniziranom gospodarstvu do sredine stoljeća. Koliko postoji jedan sektor koji može biti brži od prometa i poljoprivrede. Upravo je to sektor energetike. Tamo su značajno prisutni obnovljivi izvori energije. Ukoliko pogledate analizu provedbe Pariškog sporazuma, energetski sektor bi trebao imati 0% ugljika do 2040. To znači provedbu Pariškog sporazuma. Dakle, govoriti o cilju 2030. to znači ne provoditi Pariški sporazum. Ukoliko želimo ozbiljno provoditi Pariški sporazum, moramo ozbiljno razmišljati o ciljevima i postoje studije koje kažu da ste upravo ovim ciljem od 45% na pravom putu dekarbonizacije koji je cilj Pariškog sporazuma. Evo vidim da ću sad ovdje dobiti neku crvenu zvijezdicu na ovom brojčaniku. Evo je. Evo dovršavam svoje izlaganje i radujem se budućoj suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni. Hvala lijepo. Hvala lijepo što se tiče vremenskih rokova, rok za amandmane 5. srpnja i glasanje u odboru ENVI u listopadu. Hvala vam na sudjelovanju u ovoj raspravi. Idemo dalje. Dakle, sljedeća točka dnevnog reda, provedba Mm, dakle strategije makroregija Europske unije, izvjestiteljica Biljana Borzan. Evo, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, e, poštovane kolegice i kolege, e, unaprijed se ispričavam što ću morati otići vjerojatno prije završetka rasprave budući da moram žuriti na avion i unaprijed se zahvaljujem na svim raspravama. E, i doprinosima e, kako izvjestitelja tako i zastupnika koji su za ovu temu zainteresirani. E, otkad je Europsko vijeće 2009. godine poduprlo strategiju Europske unije za regiju Baltičkog mora, razvijene su tri dodatne makroregionalne strategije. To je strategija Europske unije za podunavsku regiju iz 2011. godine, strategija Europske unije za jadransku i jonsku regiju iz 2014. te za alpsku regiju iz 2016. E, te četiri makroregionalne strategije pokrivaju čak 270 milijuna stanovnika u 19 e, zemalja Europske unije i osam članica zemalja koje nisu u Europskoj uniji. E, strategije su oblik suradnje Europske unije i ne EU država neke regije osmišljene s ciljem da predstavljaju okvir za rješavanje pitanja koje države ili njihove pojedine regije same ne mogu riješiti na zadovoljavajući način već je zato potreban određeni transnacionalni pristup, e, projekti i umrežavanje. E, komisija ima obvezu napraviti izvještaje o funkcioniranju strategija svake dvije godine. E, izvještaj služe da se prezentira stupanj provedbe svih usvojenih makroregionalnih strategija i njihovih akcijskih planova te predlože načini kako poboljšati ili optimizirati njihovu provedbu. Naravno, pritom uzimajući u obzir specifičnosti svake od strategija. E, pa je tako krajem 2016. objavljen prvi ovakav izvještaj komisije. E, Odbor za regionalni razvoj e, pokrenuo je izvještaj na vlastitu inicijativu u kojem će se osvrnuti na implementacijski okvir komisije, a mi u Endiju smo dakle preuzeli zadatak da izradimo mišljenje na osnovi perspektive glavnih područja kojima se mi u ovom odboru bavimo. E, pozdravljam donošenje izvještaja, e, no smatram da je potrebna detaljnija analiza u pogledu provedbe postojećih strategija, posebno kada je riječ o aspektima koji se odnose na okoliš kao jedan od stupova održivog razvoja. E, no, da bi bilo moguće kvalitetnije izmjeriti ostvarivanje okolišnih ciljeva, potrebno je razviti alate za praćenje i evaluaciju relevantnih pokazatelja. Kada govorimo o pojedinim strategijama, more jadranske i jonske regije ugrožavaju brojni izvori onečišćenja uključujući netretirani otpad morski otpad i e, eutrofikaciju e, prouzročenu istjecanjem uslijed poljoprivrednih i akvakulturnih aktivnosti. U izvještaju pozivam države članice, e, odnosno sudionice da dodatno pojačaju svoje napore u rješavanju tih izazova u području okoliša. E, kada govorimo o Dunavskoj strategiji, naš izvještaj naglašava da je sprječavanje štete nastale zbog velikih poplava i dalje jedan od e, velikih izazova u području okoliša za zemlje sudionice. E, upravo borbu protiv poplava vidim kao segment u kojem pojačana suradnja država može imati veliki sinergijski efekt. Borba protiv klimatskih promjena u fokusu je kod Alpske strategije, E, potrebno je bolje iskoristiti europske strukturne i investicijske fondove te druga sredstva unije u cilju promicanja ulaganja kojima je cilj ublažavanje posljedica klimatskih promjena. E, strategija za regiju Baltičkog mora e, je najdalje odmakla u implementaciji i polučila najvidljivije rezultate. Usprkos tome smatramo da je potrebno uložiti dodatne napore u rješavanju izazova u području okoliša, posebno onih koji su povezani sa eutrofikacijom, boljom zaštitom mora, kvalitetom zraka i zagađenjem. E, zaključno, e, očuvanje bioraznolikosti, kvalitete e, zraka i tla, vode i mora su među glavnim ciljevima ovih četiri makroregionalne strategije. Ti ciljevi su sasvim spojivi s više e, ekonomskim prioritetima poput održivog turizma, inovacija i bolje prometne povezanosti. Zbog toga e, pozivamo sve države članice koje sudjeluju u makroregionalnim strategijama da povećaju napore kako bi bolje uskladili djelovanje na tim dvama prioritetnim pravcima. Hvala lijepo. Uh, Najpše hvala sada izvjestitelji u Sijeni. izreda počeo najprije ima riječ gospodin Dorfman. Hvala, predsjedniče. Mislim da je gospođa Borzan predstavila nacrte izvješća s kojim se mogu složiti velikim dijelom. Imamo četiri makroregionalne strategije u EU za sad te strategije nisu izolirani slučajevi sa veći broj građana Europske unije. Pokriveno je tim makroregionalnim strategijama, tako da smatram da je dobro razmisliti o njihovom funkcioniranju i o tome što nam oni pružaju. Mislim da je nužno razmisliti o pozitivnim učincima makroregionalne politike i osobito ih trebamo učiniti vidljivim za naše sugrađane, a nemam dojam da je tome tako kako sada stvari stoje. Ovo izvješće jako je važno jer navodi nas na razmišljanje o integriranju tih makroregionalnih strategija u proračun Europske unije za naredno proračunsko razdoblje. osnovne ideje trebamo očuvati, nema dakle sredstava za makroregionalne strategije, ali se trebamo zapitati da li u okviru postojećih programa kao što su Obzor 2020, Kosme, neizravni programi ili strukturni fondovi, ne bismo li tu trebali staviti naglasak i na ove strategije. Neću ponavljati što je kolegica već rekla, no u različitim makroregionalnim strategijama kada se radi o održivosti, o zaštiti okoliša, postoje konkretni izazovi koji predstavljaju velike prilike. Ja dolazim iz Alpske regije i pitanje klimatskih promjena tamo predstavlja pravi izazov. No, spominje se i neke koncepte o drživom transportu i to je jedna prava prigoda jer e, to je mjesto u kojem se veliki broj e, europljana odmara i mislim da tu moramo dobro upravljati upravo sektorom transporta i moramo se osobito baviti takvom vrstom projekata i upravo su ti projekti koje treba financirati. Treba sve učiniti kako bi ovi projekti i dalje mogli postojati i koristiti postojeće fondove. Tu se radi na promičbi prekogranične suradnje i to bi trebalo uključiti u makroregionalne politike. Privlačim vašu pozornost na nove financijske instrumente poput eh, EFSU-a. Možemo spitati u kojoj mjeri EFSU može promicati održivost u okviru makro regija. Moramo trebali bismo učiniti da ovi prekogranični projekti budu prioritetni. I u takvim uvjetima makroregionalna strategija mogla bi polučiti dobre rezultate i mogli bismo promovirati projekte utemljene na održivosti i na zaštiti okoliša. Najpša hvala sada u ime Alda, sljedeća govornica je gospođa Majsner. Najpša hvala. Evo. Ja govorim u ime Ulrike Müller. Da, evo vidim, prosto dvorana je malo prazna. Ulrike Müller ne može danas nazočiti sastanku, zato govorim njeno ime. Želim vam zahvaliti gospođo Borzan na vašem odličnom e, nacrtu izvješća koji je dobar temelj za budući rad. Ove strategije su osobito važne za zaštitu okoliša. E, ovo je jako dobar instrument. E, naime, probleme koje treba rješavati najčešće su preogranične prirode i uz koordiniran pristup možemo to bolje rješavati. Izvješće komisije nažalost e, ne pruža neke praktične zaključe, zaključke od ovih e, makroregionalnih strategija kojih ima četiri. Možda su zamislili da će to biti kratkoročno, no trebamo drugačije osmisliti stvari u buduće. Budućnost ovih e, makroregionalnih strategija glede zaštite okoliša i klimatskih promjena postoje dvije stvari kojim se čine ključnog značaja. Ulrike Miller se čine, dakle kao prvo ove izazove ćemo rješavati samo u dugoročnoj borbi, a to treba imati na umu kada govorimo o različitim eh, subvencijama. I zato kada se govori o dodjeli subvencija u okviru projekata zašto okoliša i klimatskih promjena moramo imati na umu dugoročni aspekt. Kao drugo, praktična primjena ovih projekata može uspjeti na licu mjesta samo kada lokalno stanovništvo pristane e, raditi u okviru ovih e, struktura. Dakle, moramo imati e, dijalog sa dionicima na licu mjesta. Zatim, moramo imati na umu i činjenicu da je zaštita okoliša za ruralno stanovništvo nešto o čemu ovisi njihova, njihovo blagostanje. Dakle, moramo naći ravnotežu između zaštite okoliša i gospodarstva i Ulrike Müller se veseli suradnji sa izvjesteljicom. Najljepša hvala. Ako se nitko zastupnica ne javi za riječ, onda predajem riječ predstavniku komisije. Najljepša hvala predsjedniče. U ime komisije želim zahvaliti zastupnicima iz ovog odbora na jako ravnoteženom e, izvjestiteljci, naravno na jako ravnoteženom nacrtu izvješća koji možemo samo podržati, naravno Evo jedna opaska glede zadnje intervencije. U potpunosti je točno reći da izvješće komisije ne donosi konačne zaključke jer smo imali za cilj pokrenuti raspravu i kao što vidite u zaključcima postavljamo tri pitanja vijeću, parlamentu i drugim institucijama kako bismo pokrenuli raspravu na ovu temu. Kada se radi o sugestijama u nacrtu mišljenja, kao što rekoh, sa zadovoljstvom ćemo to podržati. Evo samo jedna manja opaska. E, točke sedme spomnjete e, ublažavanje klimatskih promjena. Možda bilo dobro spomenuti promjenu koja se dešava pa malo. osim toga sve je jako ravnoteženo. Hvala. Hvala vama. Rokovi za ovaj dosje. Dakle, rokovi za amandmane 6. srpnja u 11 sati. Glasamo na odboru Envi 28. rujna, na odboru Regi 9. 10. listopada, a očekujemo glasanje na plenarnom zasjedanju u prosincu. Ovo je bila zadnja predzadnja točka, pod zadnjoj točkom želim informirati dva ljubazna eurozastupnika koja su ostali ovako kasno s nama, da ćemo držati sljedeći sastanak 10. 11. i 12. srpnja u Briselu. Najljepša hvala na vašem sudjelovanju.